Państwa, myślę, że możemy powoli zaczynać. Dame i gospodo, vjerujem da možemo nastaviti s radom. Kao što vam je poznato, s nama će danas poslijepodne biti povjerenik, pridružit će nam se u pet sati. Imamo četiri točke dnevnog reda koje moramo pokriti do pet sati, malo već kasnimo. Želim vam svima dobrodošlicu na ovaj sastanak. Imamo nekih teškoća s prijevodom na češki. Drugim riječima možete ga govoriti na sastanku češki, no ne možete slušati prijevod na češki jezik. Ispričavamo se zbog toga. Evo, ako se slažete, prijeći ćemo na točku sedam dnevnog reda. Riječ je o odobravanju izvješća o proračunu, općem proračunu Europske unije za 2013. To je proračun Europske komisije. Molim vas jedan trenutak. Oui, oui, monsieur le président, si vous permettez, je voulais simplement faire un Gospodine predsjedavajući, samo jednu stvar koju želim reći. Primijetili smo u više navrata da predstavnik Europske komisije nije došao na naše sastanke. Pisao sam vam već o tome. E, hvala vam za kontakte koji ste poduzeli i e, bit će mi drago da u budućnosti komisija u potpunosti sudjeluje u radovima odbora. Hvala. Bardzo dziękuję zazwyczaj... Hvala vam lijepa. Moje mišljenje da u uobičajenim okolnostima Europska komisija nam se u pravilu pridruži, no svakako primamo na znanje to što ste rekli i zahvaljujemo vam na tome što ste potaknuli uopće to pitanje. Hvala. Kao što vam je poznato, Izvjestitelj za mišljenje je gospodin Jah. Vodeći odbor odbor za proračunski nadzor. Svake godine Europski parlament e, daje zeleno svjetlo svoje odobrenje za izvršenje proračuna Europske komisije različiti specijalizirani parlamentarni odbori sudjeluju u razmatranjima. Dakle, izvješće se temelji na izvješću revizorskog suda, preporukama Ekofina i naravno na našim vlastitim nalazima. Pa stoga sada pozivam gospodina Jara koji je postao stručnjak e, za ovo pitanje da nam se pridruži. Zahvaljujemo mu na svom trudu i poslu koji je obavio i evo veselimo se što ćemo čuti detalje. Zahvaljujem. Evo samo kratko da izvijestim o svom prijedlogu za naše mišljenje. Krenući ću od najvažnijih informacija od samog početka. Dakle, rok za podnošenje amadmana je 9.12. E, u 12. Dakle, 9. E, u 12 sati. Jer ništa nije tako dobro, a da se ne bi moglo još poboljšati. Kako bi se moglo rekli druga stvar, unaprijed koju želim reći je da je... E, da je ovo sada prvi put da mi dajemo takvo mišljenje i da je to bitno i također e, glavni odbor za ovo naravno je to napravio za e, proračun i kontrolu i u ove godine dakle i mi dajemo svoje mišljenje jer i odbor za poljoprivredu također ne može e, samo ignorirati proračunske stvari. nadalje. E, također počinjem sa hvalom. Naime, moramo reći da postoji intenzivan dijalog između odbora za e, proračunsku kontrolu i e, revizorskog suda i također područje poljoprivrede također spada ona područja gdje je stopa grešaka najniža, a u drugim područjima gdje je nekada stopa grešaka niža zato što je nije prijavljena. Pa zato predlažem kolegama da možda u e, uvodnoj riječi u preambuli kažemo da takav e, sličan sustav e, istraživanja grešaka pogrešaka također želimo zahtijevati u drugim područjima proračunske kontrole u odboru regije na primjer i odboru za re, razvojnu pomoć. Imamo par problema, tu sam napisao 13 stvari, ali reći ću tri stvari kod točke 4. Malo smo se čudili zbog razlika između e, izvora grešaka koje je navela zemlja članica i koje je istražila komisija. Naime, kada, ako je ono što je rekla komisija točna, u onome što je rečeno, a to nije nelogično, i da do zemlje članice stvari tumačije, tumače drugačije, a ne vide to kao greške, onda komisija ima drugačiju stopu grešaka. Ako je to točno, onda ćemo sljedeće godine e, morati vidjeti smanjenje tih razlika. Dakle, ja sam optimist i vjerujem u najbolje i vjerujem u dijalog između komisije zemalja članica i vjerujem da će se ta stopa grešaka u budućnosti onda smanja, smanjivati jer istu grešku valjda neće se napraviti dva puta. E, sljedeća stvar, to je točka 11. u onome što je opisano. Ono što nas kao zastupnike nešto ponešto muči i ratira je da komisija i revizorski sud imaju različite stope grešaka i e, objavljuju ih e, jedne i druge to tumače time što oni imaju drugačiji sustav e, za to međutim to može biti točno jedan i drugi brane svoj sustav i kažu da to jednostavno ne može se jedno i drugo pomiješati ali svejedno u svom izvješću želim reći da je nama zastupnicima teško recimo ovi pesimisti uvijek uzmu viši broj optimisti niži broj a bilo bi lijepo kad bismo imali jedan jedinstveni sustav ili kada bi se ove dvije instance dogovorile o jednoj stopi pogreške, pa bi nam to olakšalo posao. Sljedeća stvar, zalažem se i apeliram na to da manji programi koji se sada nalaze u prvom stupu, eh, sada se eh, navode pod stopom grešaka u, stopi, u drugom stupu, Zašto je 80% novaca ide izravnim plaćanjima, većina ide kroz drugi stup, i zapravo takvi manji programi, takozvani, iz bilo kojih to već razloga, imaju jednu e, prekomjerno visoku stopu pogreške. Ne znamo zašto, ali dobro možda e, dobro nešto ne valja sa statistikom u prvom stupu, a nama je prvi stup E, u strategiji obrane jako bitan jer je to u naravno javnom interesu zbog izravnih plaćanja na poljoprivredu i zato bi bilo dobro da stopa grešaka u prvom stupu bude povezana na izravna plaćanja, su tu zapravo i dobri rezultati zabilježeni, tu se vide i uspjesi europske poljoprivredne politike i da onda novci koji e, dolaze izravno u zemlju da budu povezani sa vrlo niskom stopom greške, to bi bilo dobro. Imamo probleme i dakle onda i u drugom stupu, ali to su greške koje ćemo razgovarati u sljedećoj godini. Naprimjer, upravo onaj program školskog mlijeka i voća koji je europski problem E, program, oprostite. E, I upravo tu e, su zabilježene velike stope grešaka. Dakle, evo moram onda dakle, reći kolegama da moramo doista debirokratizirati ove programe i putem te debirokratizacije napraviti ih malo otpornijima na greške. To se tiče također i na programe u ruralnom području koji su puno prebirokratski i onda naravno u praksi to ne ispada tako dobro. I tako, sljedeća stvar, e, manje e, birokratska zajednička poljoprivredna politika, to će upravo biti teme večernjeg sastanka sa povjerenikom jer naravno morate znati da birokratsko opterećenje, više strukto opterećenje, opterećuje i Brisel i zemlje članice i poljoprivrednike u ruralnom području. I na kraju, ako se stvar krivo primijeni, uzrokuje i visoku stopu pogreške. Dakle, ako hoćete, kod birokracije uvijek se dobiju samo gubitnici, a zapanjujuće je također da je to nešto što sve više raste samo od sebe, e, da i za zapravo nema dobrog pesticida protiv birokracije očito i birokratizma. E, trebalo bi naći neko sredstvo za borbu protiv birokratizma, neki pesticid. A sljedeća stvar, e, uvođenje greeninga kao novog sustava, govorimo o tome smješovitim osjećajima. To nije baš e, nebirokratski, stopa grešaka će, vjerujem, u početku uvođenje greeninga znatno porasti zemljama članicama, jer e, onda će zapravo E, šta će reći javnost. Evo gledajte, ovi dijele novac poljoprivrednicima, stopa grešaka raste, pa apeliram na sve i na komisije i zemlje članice. E, molim, postavite screening e, na takav način da bude malo otporniji na greške, tako da se ne raspravljamo samo uvijek o stopi pogreške. Dakle, naravno da predlažem da se za 2013. komisiji dade razrišnica. Zahvaljujem. Hvala lijepa, gospodine Ja. Otvaram sada dakle, mogućnost postavljanja pitanja. Gospodin Rode je prvi koji će uzeti riječ. Izvolite. Kao prvo želim eh, gospodine Jaru zahvaliti na svem što je odrađeno na pitanju proračuna. U načinu eh, u je podupire razrišnicu ali imam dva pitanja. Znači financiranje ovog programa školskog mlijeka i e, voća, financirati to u drugom stupu, a umjesto u prvom. Dobro, nisam uspio to sasvim shvatiti, pa pitam nije li onda to jedan rizik da će novac onda iz agrane politike biti prebačen na druge stvari u zemljama članicama. Dakle, to je prva stvar. A drugo, za kontrolu pogreške i grešaka, vjerujem da se svi slažemo u odboru oko ovog cilja, ali kako si, ti to, kako si vi to ovako praktično zamišljate da ćemo to provesti e, iz centralnog mjesta, putem agencija i tako dalje. Dakle, kao što sam rekao, u načelu podopiramo vaš rad, ali bilo bi lijepo kad biste to mogli malo pojasniti. Hvala. Pan de Castro, Gospodin De Castrom, sljedeći, izvolite. Peter Hvala predsjedniče. Htio bih se zahvaliti Peteru na poslu koju je obavio i zaista mislim da ono riječi koje on koristio je nešto oko čega se svi slažemo. Pojednostavljenje je zaista bitno i jedno je od bitnih problema ove nove zajedničke e, poljoprivredne politike koja je trebala biti manje birokratska, a sada je zapravo više birokratska. Zadržao bih se na točki broj 7 kada da programi drug, malih dimenzija budu u drugom stupu. Što bi značilo da sa nacionalnog upravljanja se pređe na regionalno upravljanje. To bi primjerice bio slučaj u Italiji. I e, to bi moglo za, na kraju završiti s time da ima na desetak različitih programa. Drugim riječima, umjesto da pojednostavimo, po, e, sve ćemo još više zakomplicirati. A e, isto tako postoji sve ono što je vezano za ozelenjivanje. Hvala. Čini se da nemamo dodatnih zahtjeva za riječ. Ispričavam se ipak da. Imamo jedan zahtjev. Izvolite gospodina. Hvala lijepa. Čestitam izvjestitelju. I siguran sam da ćemo o ovome još razgovarati s povjerenikom danas poslije podne. Potrebna su naime neka poboljšanja, ne samo kad je riječ o zelenjivanju, Postoje razlike između revizorskog suda i komisije. I bilo bi doista korisno kada bismo mogli izglediti neke od tih razlika. Potrebno nam je i pojašnjenje zakonodavstva u ovom području. Kad je riječ o stavku devetom, Naravno, dužnosnici Europske unije da budu na čelu e, agencija za plaćanje država članica umjesto dužnosnika samih država članica, mislim da bismo na taj način doprinijeli povećanju birokracije. Doista ne mislim da ne trebamo povećavati birokraciju u državama članicama. Hvala. Ima więcej zgłoszeń. W takim razie poproszę przedstawiciela komisji. Nema dodatnih zahtjeva za riječ u tom slučaju. Obraćam se Europskoj komisiji. Direktore, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem. E, želim započeti sa sljedećim, dakle da komplementiram e, odboru što se po prvi puta bavi ovim vrlo teškim pitanjem, poglavljem razrešnice, odnosno ovih stopa grešaka u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. E, mi u komisiji smo uvijek suočeni s ovom dilemom da s jedne strane odbor služi, dajemo informacije odboru za proračunsku kontrolu i s druge strane vi također često nam se kritički obraćate, ali u drugom smislu, naime da je tu previše birokracije, da su kontrole prestroge i da od toga pate poljoprivrednici. Stoga je važno upravo da ovaj stav e, koji vi često izražavate bude izražen i u izvješću i da također igra svoju ulogu u razrješnici. E, izvješće sadrži, vjerujem, puno e, vrijednih informacija i upravo e, dobro izražava gledišta ovog odbora. Tu postoje neke možda tehničke korekture koje bih ja možda predložio, ali to sam već izravno s doktorom Jarom, izvjestiteljom raspravio. Tu je možda nekih par brojki koje bi možda trebalo ili redaka koje bi trebalo ispraviti. A sada još e, neke stvari samo da spomenem koje su spomenute u raspravi. Dakle, prva stvar, točka četiri koju je govorio doktor Jar, a to je ovan e, neispravno izvještavanje od strane zemalja članica. Naime, mi u komisiji nemamo nikakvih e, nikakvih sumnji oko tome da je to namjerno učinjeno, naravno da nije. Međutim, ono što smo utvrdili je da kontrole koje se provode u zemljama članicama E, u mnogim slučajevima nisu uopće dovoljno dobre da pronađu sve e, probleme i onda naravno kada revizorski sud napravi svoje kontrole i onda naravno e, postoje nove greške koje nisu okupljene u nacionalnim statistikama. Znači ne možemo reći da izvještavanje ne valja, ali često rad na tome nije dovoljno dobar, a mi onda pokušavamo zajedno intenzivirati taj rad na poboljšanju tih kontrola sa zemljama članicama. Zatim točka sedma gdje se kaže da bi rješenje bilo da se manji programi, ovo program školskog mlijeka prebaci iz prvog stupa u drugi stup. Ja sam vas tako shvatio, doktor Jarda da vi zapravo ne tražite eh, prebacivanje politike iz stupa u stup, ovih programa, nego da želite samo da se e, financijske stope, odnosno stope grešaka prebace u drugi stop. Znači, to je politički nešto sasvim drugačije od prebacivanja politike e, školskog mlijeka u drugi stup. Ako se radi o prebacivanju stope greška, onda bismo imali veliki greško, jer mi imamo onda, e, mi kao komisija, E, i e, revizorski sud proizvodimo ovu stopu pogrešaka za određene proračune, odnosno skupine blokove u proračunu. A prvi stup također je jedan zasebni blok proračuna i u, u cjelokupna stopa grešaka u prvom stupu, znači izravne mjere za tržišno vezane aktivnosti i tu se znači razlikuju ove izravna plaćanja i tržišne mjere. Znači to je tehnički teško razdvojiti i kolege iz odbora za proračunski nadzor neće to prihvatiti. Sljedeća stvar odnosi se na devet e, tu točku, e, znači e, pa, središnje mjesto za plaćanje koje će voditi E, u službenici u slučaju lošeg upravljanja sredstvima. S jedne strane vidim tu pravne probleme, onda nadalje kako će e, zemljama članicama nametnuti ove EU e, službenike koji će onda tamo davati neke zapovjedi ili tako dalje. Dakle, to nešto neće vjerojatno niti proći u vijeću, čisto sumnjam da, to, da će to biti prihvaćeno. A sljedeća stvar je e, da će e, komisija e, u sljedećoj godini takva platna mjesta smanjivati i zapravo ako vi bismo sad htjeli e, ovo uzeti u obzir, onda bi trebali još 28 nacionalnih platnih e, e, točaka otvoriti platnih centara, znači to je suprotno trendu i suprotno onome što se može učiniti u sadašnjoj situaciji. I posljednja najvažnija stvar, upravljanje poljoprivrednom politikom ide po principu podijeljenih ovlasti, dakle odgovornost za provedbu zajedničke politike podijeljena između komisije zemalja članica komisija priprema putem proračuna novac e, i propise koje onda predlaže propise, zakonodavac onda e, donosi to, a provedbeni akti se onda donose na komisije i onda to treba provesti u zemljama članica. I kada bi sada EU službenici sjedli u isplatnim mjestima u zemljama članicama, onda bi se opet e, dijelila nadležnost, a onda bi komisija bila odgovorna za nešto što zapravo ne bi mogla u stvarnosti činiti, a zemlje članice bi se onda i povukle iz svojeg dijela odgovornosti i šta bi onda se dogodilo kada bi se provodile kontrole i provedbene mjere ne bi funkcionirale. Dakle, to bi bio čorso kak i stoga bih pledirao za to da se o tome još jedno malo razmisli. I na kraju evo još samo dvije kratke stvari, dakle 11. točka različite stope grešaka. E, istina je da mi imamo različite metode koje primjenjujemo u izračunu stope pogreške. E, revizorski sud ima e, jednu stopu za cijelu Europsku uniju za prvi i drugi stup na razini Unije, a vi znate da je stopa pogrešaka na Europskoj uniji za izravna plaćanja i tržišne mjere s jedne strane, a za ruralni razvoj s druge strane. A komisija postupa na drugačiji način, mi pokušavamo obračunati te stope do e, pojedinih isplatnih mjesta i onda po izravnim plaćanjima, e, e, tržišnim mjerama i ruralnom razvoju jer znamo onda bolje gdje su problemi i možemo se njima baviti. Znači razlika nije da se tu, e, cilj nije da se tu pomogne parlamentu da lakše dade razrišnicu komisiji, nego da riješimo lakše one probleme koje utvrdimo na terenu i da onda možemo surađivati sa zemljama članicama. Naime, nama mi to gledamo kao instrument za menadžment i upravljanje. A sada kada e, imamo statističku metodu koju primjenjuje revizorski sud, onda recimo imamo različitu, e, ne znam, da je, kad bi oni htjeli našu metodu upotrijebiti, trebalo bi nam 2000, trebalo bi sudu 2000 dodatnih revizora. To pak isto nije moguće. Znači mi krećemo s drugih stajališta i zato koegzistiramo e, Ponekad imamo malo različite e, rezultate, ali za 2013. imali smo 2,2% sa strane komisije, a sud 2,4%. E, znači, radi se o zapravo razlikama e, u 0,2% e, razlike između dviju stopa. Naravno, sad imamo i screening, ovaj analitički pregled, to je svaki puta nova mjera, ali nove mjere uvijek donose svoje nesigurnosti sa sobom. S jedne strane, komisija posebice oko izravnih plaćanja je provela, naravno, sad treba tek dobro provesti e, dobru e, reviziju izravnih plaćanja. Sad ima jedno e, središnje mjesto za to i rade na upravo na provedbenim mjerama za tu reformu i odgovaraju na sva pitanja koje zemlje članice imaju oko toga. Feedback koji smo mi dobili je pozitivan od zemalja članica i vjerujemo da početkom sljedeće godine kada u svibnju istekne rok, e, da ćemo zapravo u velikoj mjeri biti, e, da će nam biti jasno kako stoji provedba ovih mjera. Zemlje članice su provedbi reforma investirale milijune eura. Jedna zemlja članica nam je rekla ovo nam je samo koštalo 20 milijuna eura. Sve to ne može se samo tako zaustaviti, nego se doista sad mora krenuti tim putem. A inače upućujem e, na to da pod utjecajem Europskog parlamenta je utvrđeno da poljoprivrednici u prve dvije godine ozelenjivanja se ne moraju brinuti e, sankcija tek u trećoj godini ako i to nakon što su e, odrađene sve pripreme i uvodi u cijelu stvar. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Doktore Jor. Zahvaljujem. Dakle, evo, dakle što se tiče ove naše rasprave sa kolegama i sa povjerenikom, e, želim to sažeti ovako. Dakle, predlažem formulaciju ovim tri točke e, da bude izrađena zajednički. Znači, prva točka je ova točka 7, e, to je već rečeno, radi se ovom prebacivanju stope pogreške i stupa u stup. E, tehnički je to moguće, ali mogli bi se dogovoriti o tome da apeliramo na komisiju da se programi, takozvani mali programi, e, znatno, znatno e, razbirokratiziraju ili debirokratiziraju jer namjera je dobra, posebice ovo mlijeko i tako dalje, ali e, količina birokracije koja je s tim povezana, posebice u Njemačkoj, recimo za ovo školsko mlijeko i tako dalje, e, tu e, je uvijek puno jednostavnije kupiti mlijeko u supermarketu. I zapravo sve ide krivo, ne može se uopće usporediti cijena koja se daje, mlijeka koja se daje za škole od onoga koja se kupuje u supermarket, znači moramo nekako se dogovoriti e, i formulirati e, ovaj stav, ali da se traži debirokratizacija ovih programa. E, sljedeća stvar, znači ako jedno platno mjesto, isplatno mjesto se stalno izravno kritizira od strane komisije, znači uopće ne iskazuje to mjesto, ne iskazuje stopu pogreške, dok komisija stalno iznalazi velike količine pogrešaka, ako se to stalno ponavlja, onda bi to platno mjesto trebalo oduzeti certifikaciju, dakle tom e, e, platnoj agenciji, ali trebali bismo pronaći neku formulaciju da to bude nešto u žutom području, znači ne u crvenom području, pa ovdje bi se komisija trebala time baviti, ali tekst e, kada se u ovom trenutku čita ne bi trebao djelovati pre strogo gdje će sada onda ući kao prisilni upravitelj komisija nakon što se utvrdi previsoka stopa grešaka. To ne želimo i nije optimalno, mislim da se to može zajednički još bolje formulirati. Dakle, to je bila točka 7, sada 9, e, to je bila 9 i sada točka 11, dakle, što treba formulirati da jasno e, pojasnimo ove kvote pogrešaka, stope pogrešaka da su one različite između komisije i suda zato što se drugačije izračunavaju i tako dalje, ali dobro, ja sam isto optimist da bi se možda mogla naći ovdje neka ljepša formulacija. Dobro, možda nije optimalno kada se sada u medijima puštaju različite stope pogrešaka ili brojke, to baš nije najbolje, ali dobro, naći ćemo neku formulaciju da to nježno kažemo. Evo, zahvaljujem na svim sugestijama i obećajem da ćemo zajedno sa kolegama bolje formulirati točku 7 i 9, a ako kako ide i točku 11. Ali dakle i dalje, dalje, dalje sugestije su svakako do 9.12. 12 12 podne došli sva što je još moguće. Zahvaljujem. Właściwie wszystko zostało powiedziane, terminy wyznaczone. Sve je rečeno, što smo mogli reći, rokovi su postavljeni i mislim da tu možemo završiti. Zahvaljujem izvjestitelju, zahvaljujem sudionicima u raspravi i prelazimo na osmu točku dnevnog reda. To su e, zootehnički i genealoški uvjeti za trgovinu i uvoz u Europsku uniju rasplodnih životinja i njihovog rasplodnog materijala. Imamo dva zakonodavna prijedloga. Svrha ovog zakonodavstva jest potaknuti slobodnu trgovinu i olakšati unutar e, jedinstvenog tržišta i olakšati uvoz živih životinja i njihovog rasplodnog namijenjenih za rasplod i reproduktivnog materijala istodobno i očuvati sve postojeće autohtone e, vrste i pasmine u Europskoj uniji, što je naravno za svaku pohvalu kao cilj. Drugi prijedlog je više tehničke naravi. Točnije riječ je o brisanju riječi za tehnički uvjeti u trima direktivama. Ovaj spis tjesno povezan s rezultatima pregovora o novoj uredbi o službenim kontrolama. U oba prijedloga i za oba prijedloga naš je izvjestitelj Michel Danton i predajemo mu riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče. Točno je, ova su oba izvješća povezana prijedlog koji daje komisija jest upravo taj da se u jednom e, propisu objedine oni propisi koji su do sada se odnosili po životinskim pasminama, dakle način selekcije životinja. Radi se dakle o e, zakonodavstvu koje se odnosi na cijelu Europsku uniju i gdje se gleda e, kak, što rasplodne životinje e, donose u tom aspektu. Dakle, u prijedlogu komisije E, bih htio da neke definicije, neki pojmovi budu u tekstu kako bismo svi bili sigurni da govorimo o jedno te istoj stvari. E, konji, kopitari, zapravo treba e, ih bolje definirati u jer e, se selekcija konja ne vrši na europskoj razini jedino, već na svjetskoj razini. I neke stvari koje se događaju na europskom teritoriju e, su e, predmet međunarodnih organizacija u kojem su zastupljene sve zemlje na svijetu gdje je ta pasmina konja, gdje ona postoji. na e, trijalogu e, se e, upravo raspravlja tekst o službenom nadzoru to je trijalog odbora za okoliš i opće uprave za okoliš. Uskoro bismo trebali vidjeti rezultat toga trijaloga. Insistirao bih na jednom, a to je pouzdanost podataka kada se e, treba poboljšati reproduktivni materijal, e, sve životinje su u jednom registru. Treba vidjeti na koji način su oni ušli u taj registar i mogu li se pokazatelji uspoređivati od jedne zemlje do druge. Jer e, recimo rasplodni bik nije možda po definiciji iz to tako definiran u e, Austriji ili pak u Švedskoj, iako reproduktivni materijal u jednoj, drugoj ili trećoj zemlji nije nužno isti. E, treba znati tko su roditelji i kako, e, kako se kako izgleda taj rasplodni materijal. Naime, iz Europske unije e, se e, reproduktivni materijal e, koristi u cijelom svijetu, a s druge strane pak naši proizvođači, naši uzgajivači moraju imati puno povjerenje u rasplodni materijal koji kupuju. Nove administrativne mjere izmijenjene zajedničke poljoprivredne politike su dosta velike i e, sada trebamo propustiti zapravo Europskoj komisiji da proširi područje primjene ove uredbe na neke e, e, na neke vrste u Europi koje nisu nužno velike rasplodne vrste, primjerice neke vrste kokoši i tako dalje. To bi sve trebalo biti obuhvaćeno tim tekstom, ne možemo imati jedan tekst po životinskoj vrsti. Hvala izvjestiteljima u sjeni koji su sa mnom surađivali, moram se još sastati sa nekima od njih s kojima se još nisam susreo, a ostajem svima na raspolaganju. Priznajem da je tekst na kojim sam radio vrlo zahtjevan jer je izuzetno stručan u nekim aspektima. Hvala lijepa. Pozivam vas da sada postavite pitanja. Gospodine Brandt, izvolite, vi imate riječ. Mm, gospodin Ferron. Uh, Hvala vam lijepa. Ne?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 pravila koje se odnose na sve e, pasmine ovaca, koza, konja i goveda e, i sve to staviti na europsku razinu dovodi u pitanje e, raznovrsne životinjskih životinskih vrsta u Francuskoj. Neke od njih će zbog toga nužno nestati. S druge strane ima sve više i više organizama koji se bave certifikacijom najčešćih pasmina može zapravo dovesti do nečeg vrlo opasnog i to se može izmaći u privatne ruke. Ja mislim da je cijeli ovaj postupak vrlo opasan jer e, će sve završiti u rukama velikog agrobiznisa i e, zapravo će se trgovati jednim živim materijalom na neprimjeren način. Čini mi se da je sve ovo vrlo opasno. Hvala. Sada riječ ima gospodin Rebega. Hvala vam lijepo. Prvo želim zahvaliti, zahvaliti gospodinu Dantanu na njegovom pojašnjenju ovog spisa zapravo dva povezana, međusobno povezana spisa. Dakle, zahvalan sam na onome što je učinio. Isto tako cijenim i uredbu koja čini se želi povezati sve one različite niti koje obvezuju države članice. Osobito kad je riječ o službenim kontrolama u području zootehnike, bit će dakle u, riječima, e, u rukama nadležnih tijela u svim stvarima koje se odnose na zootehniku, dakle u e, rukama nadležnog tijela svake pojedine države članice. Nacet e, poštuje načela Europske unije, no kad je riječ o jednome aspektu mogla bi biti teškoća, osobito kad je riječ o jazu između starih i novih država članica. uzgajivači i njihove organizacije su na različitim e, stupnjevima i ne samo kad je riječ o financijskoj e, sposobnosti ili imućnosti. Programi malo kasne i to valja imati na umu. Uz pomoć gospodina Dantana vjerujem da ćemo to uzeti u obzir kada govorimo o dva programa, o dva izvješća. I u konačnici komisija je imala na umu to što proizvođači žele, a to su četiri direktive zgusnute u jedan jedini zakonodavni akt koji će biti lakši za tumačenje, a i za provedbu naravno. Stoga pozdravljam namjeru komisije. Mislim da je njezin pristup za svaku pohvalu, a osobito želim zahvaliti gospodinu Dantanu na pojašnjenjima koja mi je dao na ranijem sastanku i veselim se budućoj suradnji. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Fereli sljedeći, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želim i ja zahvaliti gospodinu Dantanu na uvodnim napomenama. Riječ je o tehničkom pitanju. Imam nekoliko uvodnih napomena koje bih htio iznijeti. Komisija tvrdi da nema e, velikih promjena u e, spajanju ovih dvaju spisa, no mislim da moramo imati na umu da bi za uzgajivačke organizacije bilo ipak nekih promjena, e, bit će potrebna veća transparentnost u provedbi službenih kontrola, što je za svaku pohvalu, no postoje neke dvojbe kad je riječ o okviru službenih kontrola, to je preuzeto direktno iz zakonodavstva koje je uspostavljeno radi potrebe sigurnosti hrane. Naravno ne želimo opteretiti proizvođače dvostrukim zakonodavstvom. Ono što nas e, brine jest e, broj delegiranih akata koje komisija predviđa. Mnogo je tu stvari e, koje će se rješavati E, bez suglasnosti Europskog parlamenta, dakle koje će rješavati izravno komisije, i mislim da je potrebno da o tome dodatno razgovaramo i vidimo može li se to riješiti drugačije. Moglo bi biti teškoća i sa definicijom. Riječ breed pasmina može imati drugačije značenje u drugim državama članicama. Pažljivo smo slušali i mislim da trebamo slušati u budućnosti i organizacije koje se time bave kako ne bismo dodali njihovim teškoćama umjesto da im pomognemo i učinimo zakonodavstvo jednostavnijim za njih. Evo, to bi bile moje prvobitne reakcije. Hvala. Hvala lijepo, gospodin Štajer, gospođa. Dat eh, bij heel veel mensen, organisaties het vragen opwerpt. En daarom zal ik een eh, paar vragen voorlezen. En ik heb begrepen van de heer Dant. Mnoge se organizacije bave ovim pitanjem, no evo spomenut ću nekoliko sumnji eh, koje su mi prosljeđene i kojih sam svjesna. Prvo je struktura tijela koja vode uzgojne programe Ispričavamo se, samo trenutak, potreba nam je francuski prijevod, trenutačno ga nemamo, samo čas. Gospodin Dantan vas ne razumije trenutačno, odnosno nema prijevod. A evo, ispričavam se. Mislim da je važno da otvorimo neka pitanja. Dakle, e, nekoliko je bitnih promjena kad je riječ o organizaciji uzgajivača i njihovim organizacijama u EU. Neke promjene koje su trebale biti provedene, e, provedene su samo u nekim državama članicama, u drugima nisu. Postoji li uopće tu prostor za fleksibilnost i koje su namjere kada i planove kad je riječ o uzgoju svinja i E, odgovarajućem zakonodavstvu, je li moguće da zakonodavstvo o uzgoju svinja i e, rasplodnih krava će se razlikovati, koje su moguće usporedbe u ovom trenutku i što je sa rasnom čistoćom u smislu genetike. I to je vrlo složeno pitanje, jer u pravilu nije moguće identificirati potpuno čiste gene. I stoga bismo morali proučiti definicije ako budemo uopće pokušali uspostaviti takve kriterije. Znam da sve ovo zvuči dosta tehnički, no mislim da ćemo morati razmotriti rješenja ako želimo imati e, praktično i e, e, zakonodavstvo koje je moguće provesti. Hvala. Hvala lijepa. Htio bih zahvaliti gospodinu Dantanu za sve što je rekao, o čemu nas je izvijestio, a isto tako i komisiji na ovome prijedlogu. Mislim da je doista ključno i potrebno to zakonodavstvo ne samo za Europu već i za cijeli svijet. Riječ je o tehničkom pitanju o kojem sada razgovaramo, a to je uzgoj, odnosno genetski napredak, a to je poboljšanje, a to je nešto što se može učiniti samo na temelju vrlo strogog e, selekcijskog procesa i rafiniranog uzgoja. Dakle, postoji, e, postoji čitav niz problema u provedbi u državama članicama i ono što nam je potrebno jesu usklađivanje registara pedigreja u državama članicama jer je vrlo važno da uzgajivači budu e, sigurni kad je u kvalitetu i genetsko porijeklo životinja. Mislim da time dobivamo zaštitu koja je potrebna za pasmine koje imamo, a isto tako i za budućnost. Hvala. Komisija je sljedeća, izvolite. glavna uprava Sanko, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, bit ću kratak. Mislim da je prijedlog sada, barem za nas sasvim jasan, riječ je dakle o preinaci postojećeg zakonodavstva koje, koje nas nazive više od 30 godina. Valja imati na umu da je moto e, bolje zakonodavstvo i pojednostavljenje i to je nešto čemu težimo posljednjih 30 godina. Dakle, želimo biti sigurni da su E, da je omogućen e, nesmetan i efikasan rad organizacijama uzgajivača. E, dakle, imamo isto tako jedinstveno tržište za uzgojno valjane životinje. Da jedna čistokrvna životinja u jednoj državi, omogućiti da takva čistokrvna životinja u jednoj državi članici bude priznata kao čistokrvna i u drugoj. E, državi članice. Primjer, e, pasmina Charolais u Francuskoj mora biti priznata kao Charolais isto tako i u Belgiji ili u drugim državama članicama. Dakle, želimo postići da takva društva koja vode i, drže takve e, na životinje budu priznate i na taj način da osiguramo visoke uzgojne vrijednosti širom Europske unije. U tom cilju moramo isto tako osigurati i pravo na uspostavljanje nastana i pružanje usluga onim organizacijama koje će tada biti priznate od strane države članice. Tijekom intervencije također smo spomenuli kontrolu, odnosno kontrole. Kontrole se ne rade naravno izravno na životinjama, već na onim organizacijama koje vode e, knjige uzgojno valjenih životinja, nije naša dužnost, niti naša namjera ovdje definirati u, državama članicama i u njihovim nacionalnim administracijama što je to purebred, odnosno čistokrna životinja. To prepuštamo njima, prepuštamo um, uh, organizacijama uzgojivača koji moraju naravno uh, ispuniti određene uvjete. Ono što mi želimo jest zaštititi čistokrvne pasmene i naravno e, uzgoj stoke e, i to tržište u Europskoj uniji. Mi smo u svakom slučaju zadovoljni radom izvjestitelja i nastavit ćemo biti s njime u intenzivnom kontaktu, vidjeti kako će se nastaviti ovaj proces. Hvala. Hvala lijepa. Izvjestitelj je sljedeći. Gospodin Danta, izvolite. Bon, je vous Hvala svima koji su sudjelovali u e, raspravi. Ono što mi trebamo napraviti jest ne da zakompliciramo, nego da pojasnimo. Što kažem, zašto ne komplicirati? Već 30 godina čitava jedna serija tekstova zakonskih propisa davala je različite kriterije lagano različite kriterije ovisno o životinskim vrstama i pasminama. A e, sada ovo što se namjerava napraviti neće zapravo biti štetno ako sve organizacije koje imaju za cilj da zaštite genetski e, materijal da imaju pouzdane podatke. To je vrlo bitno. E, u Europi imamo dakle puno takvog e, genetskog rasplodnog materijala koji je dobar, koji je interesantan kako za razmjenu kako unutar e, Europske unije, tako i izvan Europske unije i e, oni koji u tome sudjeluju mogu i to iskoristiti na komercijalan način ako trguju životinama kako unutar tako i izvan Europske unije. Dakle, e, što se tiče svinjogojstva, oni imaju jednu organizaciju koja je zasebna. Već smo govorili o definicijama e, pasmina kad smo govorili o ovcama, kozama, e, konjima i govedima. Dakle, definicija je jako važna kako bismo znali o čemu govorimo. Moram reći da sam svjestan da je sve ovo teška tematika. Sjećam se da smo prilikom er, eh, izrade eh, nove zajedničke poljoprivredne politike jako puno raspravljali o tome što je aktiva. Hvala. A eh, Hvala. Mislim da ćemo ovdje sada privesti ovu točku dnevnog reda kraju. Želim zahvaliti svima koji su doprinijeli toj raspravi, a sada vas pozivam da prijeđemo na, na točku desetu našeg dnevnog reda. Riječ je o izvješću o sektoru e, voća i povrća. Naš je izvjestitelj gospodin Melo. Mi smo odgovorni odbor imamo mišljenja odbora za razvoj i za proračunski nadzor. Danas e, ćemo imati prvu razmjenu mišljenja o ovoj, ovom izvješću o prvoj inicijativi. Riječ je dakle o organizaciji, organizacijama proizvođača, operativnim fondovima u sektoru voća i povrća u svjetlu reforme 2007. godine. To će biti odgovor parlamenta na izvješće Europske komisije na tu istu temu iz ožujka ove godine. Izvješće komisije može se smatrati nekom vrstom inventure sada kada je prošlo nekoliko godina od reforme 2007. Sama reforma dovela je do poboljšanja u situaciji na terenu ukupna vrijednost europskog sektora voća i povrća, odnosno proizvodnje, postupno je e, rasla. Udio proizvođačkih organizacija u operativnim fondovima također e, porastao. Komisija je zabilježila u tijeku Prevoditelj kaže da su u tijeku razgovori za stolom koji ometaju malo ton govornika. Reforma zajedničke poljoprivredne politike unijela je neke manje promjene u zakonodavstvo koje se odnosi na sektor voća i povrća, uspostavljena uredbom o je jedinst, organizacijama jedinstvenog tržišta. Povjerenik Hogan je jasno rekao na svom saslušanju da namjerava pojednostaviti režim za voće i povrće u prvoj godini svojeg mandata. Rekao je da će to biti učinjeno vrlo brzo. To znači da ćemo se vratiti na ovo pitanje u vrlo skoroj budućnosti. Sada je vrijeme da damo riječ izvjestitelju gospodinu Melu. Imate riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Sada ću i ja biti vrlo kratak. Ne želim doista duljiti sa svojim izlaganjem više me zanima zapravo što žele reći naši kolege. Dakle, imamo čitav niz preporuka komisije, to je dobro poznato i ne želim vam dosađivati sada ulazeći u njihove pojedinosti. Mnogo je preporuka komisije koje su dobre, no nekoliko ih je koji imaju aspekte za koje smatramo da ih je potrebno dodatno proučiti. Europska komisija je koristila drugo polazište kad je riječ e, o 28 država članica. U nekim državama imamo velik broj proizvođača, dok u drugim državama članicama to nije slučaj, dakle ima manji broj proizvođačkih e, ili ili vrijednih organizacija. Sada Postoje različita istraživanja i gledajući prosjek za države članice Europske unije, 43 su organizacije u svim državama članicama. Ali od samog početka imamo različite situacije u raznim zemljama. U nekima imamo visoki stupanj e, organizacije, u nekima manji. Dakle, to je zapravo ta činjenica da E, organizacijski stupanj u Europskoj uniji jest e, sveukupno porastao, ali svejedno je u praksi tako da mnoge zemlje, odnosno mnogi poljoprivrednici zapravo uopće ne mogu dobivati nikakve pomoći od strane Europske unije, što naravno vodi do rizika za dotične poljoprivrednike i to se posebice odražava na cijene. A to su stvari koje će se još vjerojatno u sljedećim godinama još samo i pogoršati i ti e, poljoprivrednici koji nisu organizirani su posebice nezaštićeni i u tom smislu bi trebalo pogušati da se poveća stupanje organiziranja, e, ali poljoprivrednici nemaju utjecaj, da će, nemaju dojam da će time porasti njihovi prihodi međutim svakako zbog e, organizacije proizvođača mogu postići takav učinak, a nude i više e, zaštite u slučaju krize. I sve u svemu cijeli sustav trebao bi biti i pojednostavljen i manje birokratski biti organiziran, naročito što se tiče priznavanja. Sad pak imamo različite situacije, prirodne situacije, imamo razne varijacije u cijenama i tako dalje a to znači da mjere koje poduzimaju te organizacije i mjere za e, te poljoprivrednike su od e, iznimne važnosti. Još je važno jedno pitanje, a to je pojednostavljenje. Pojednostavljenje mjera i e, administrativnih obveza za proizvođače. Kako upravo teret, e, administrativni teret ne bi bio za njih prevelik i tu bi također trebalo doći do pojednostavljenja. iako smijem još nešto reći o velikim e, e, površinama poljoprivrednim, znači koncentracija na velike poljoprivredne površine. Dakle, to je još jedna stvar u ovom izvješću. Naime, ovdje se ne radi samo o tome međutim svejedno to je tema koju treba svakako uzeti u obzir u e, sektoru voća i povrća. A sljedeća stvar je mogućnost e, skladištenja voća i povrća, gdje naravno u ovoj branši postoje velika, e, veliki problemi u odnosu na druge sektore i tu ne treba poljoprivrednika ostaviti da se s njime bore sami. Evo još se jednom obraćam komisiji s jednim pitanjem, možda mi možete pomoći u tom pogledu. Naime, imamo informacije iz ovog izvješća koje zapravo nisu baš jako aktualne i ažurirane. Naime, tu se citiraju e, podaci iz 2008. i 2010. godine. Možda komisija ima i nešto svježije informacije. Što se tiče organizacije proizvođača, e, komisija govori da se stupanje organiziranja mora povećati posebice u onim zemljama članicama gdje je taj stupanj organiziranja nizak, ali kako komisija misli to provesti? Mislim, trebaju li već e, postojeće organizacije proizvođača biti jačane ili treba zasnivati nove organizacije proizvođača? Dakle, što si ovdje komisija zamislila točno? E, te nadalje, kako se može povećati stupanj organiziranja temeljem ovih nove e, koncentriranja e, na velike obradive površine. Nadalje imamo krizni instrument koji nije dovoljno dovoljan sam po sebi gdje bi trebalo stvoriti, dodati još više pomoći. Također cilj e, što se tiče teme pojednostavljenja, to također ne treba zanemariti. E, cijela je situacija prilično kompleksna i vjerujem da e, birokratske prepreke se također mogu ponekad svesti i na nacionalne mjere i biti uzrokovane nacionalnim okvirom a također treba naći i e, jedinstvene kriterije za ocjenu operativnih programa i nacionalnih programa. Evo zanima me što će o tome reći izvjestitelji u Sijeni. Zahvaljujem. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy wymianę poglądów. Hvala vam lijepa. A sada, e, dakle, pozivam kolege da postavljaju pitanje Euh, à la lecture de, de ce rapport, j'aimerais qu'on se remette dans le contexte. Htio bi da sada sve ovo razmotrimo u kontekstu svježeg voća i povrća. Radi se o proizvodima e, koje su kratkog vijeka, a njihova potrošnja je isto tako nešto što nije e, uvijek izvjesno, a i proizvodnja i e, ovisi o klimatskim uvjetika. Dakle, postoji velika razlika među voćem i povrćom i e, s obzirom na toliko tih vrsta nećemo moći imati jedinstveno rješenje. Pred nama je sektor koji ima raznovrsna očekivanja, imamo konvencionalnu proizvodnju, lokalnu proizvodnju, ekološku proizvodnju i tako dalje. Cjelokupni sektor ima zaista veliku konkurenciju koja dolazi izvan Europske unije. Moramo naravno ojačati ovlast koju imaju proizvođači kako bi se organizirali na različitim tržištima o kojima sam govorila. Naravno proizvodnja je ključ sektora, ali kao E, osoba koja uzgaja e, voće i povrće, uvjerena sam da nema jedinstvenog rješenja. U, e, među rješenjima u ovom izvješću neke stvari ne razumijem, je cjelokupnu referencu na sivu ekonomiju. Ja sam za to da proizvođači voća i povrća budu komplementarni. No, nemamo svaki puta e, ispravan odgovor na sve situacije o kojima sam sada govorila. Iako e, je dakle proizvodnja i dalje ključna u e, cijelom ovom modelu. Zaista je potrebna suradnja među proizvođačima. Bez obzira koliko je gospodarstvo veliko, jedan je francuski humorist govorio pa prava dimenzija je kad se sjedne tako da se može sjediti i da noge dotaknu pod. Mislim da cijela stvar vrijedi i e, za e, e, voće i povrće. Moramo dakle gledati na organizacije proizvođače, na njihove udruge. Neke od njih su jako velike, ali moramo u to uključiti i male proizvođače. Ako želimo promicati proizvode, moramo zaista naći način da svi ekonomski, e, odnosno gospodarski subjekti u tome sudjeluju. Govorimo o situaciji koja se odnosila u početku na 2010. kad se ona ovome počeo raditi. Ali sada smo došli do kraja 2014. godine, prema tome mnogo toga treba aktualizirati. E, Biće vrlo važno da operativni programi e, budu mogli biti olakšani. Treba se e, koncentrirati na prihod koji mogu ostvariti proizvođači. Ne toliko e, okosnica ne smije biti trošak proizvodnje. Mnoge su cijene jako pale u, posljednje vrijeme. Duboko sam uvjerena da pravo na tržišno natjecanje mora biti revidirano, treba e, omogućiti da se E, proizvođači e, mogu konzultirati i slobodno udruživati u udruženja e, proizvođača. Ne treba se baviti makroekonomskim pitanjima, već mikroekonomskim pitanjima. Tu će se rješenje naći. Htio bih uputiti pitanje Europskoj komisiji da nam kaže E, kakve prijedloge će nam dati po ovom pitanju. Posel Erdos, bardzo proszę, pan poseł Erdos. Hvala lijepo, gospodin Erdos je sljedeći. No, szót, nyilván előtt... Zahvaljujem. Naravno da svi smo shvatili da je, postoji ogromna razlika između različitih e, zemalja u Europi između e, juga i sjevera. Postoji velika razlika između različitim udrugama proizvođača u tim zemljama. Čuli smo o tome. Postavljeno je pitanje koji je cilj. Smatramo da će se trebati ponovno osmisliti cjelokupni sektor Europska komisija morala bi zaista e, preobraziti način e, ovog, rada ovog sektora. Europske subvencije moraju se preusmjeriti na organizacije proizvođača. Ne treba stalno ponavljati jedno te iste probleme. Situaciju sve treba pojednostavniti. To dobro znamo. Svakoga dana govorimo kako posao treba olakšati i pojednostavniti za organizacije proizvođača. Osobno mislim da e, moramo sve to preispitati, osmisliti na drugačiji način. Tražimo podršku u tom smislu. Trebamo se pitati koji je cilj svega toga. Pa cilj je da imamo sve više organizacija samih proizvođača. Hvala. Ah, gospodine Castro, hvala predsjedniče. Radi se o e, vrlo e, važnom dosjeu, to su rekli i kolege koji su govorili prije mene. U ovaj sektor treba dobro poznavati kako bi čovjek shvatio koliko su važne organizacije i proizvođača. Baš kao izvjestitelj i ja sam uočio neke kritične elemente u eh, o tekstu komisije. Nadam se da ćemo ove, ovaj tjedan eh, moći unijeti i amandmane. Trebamo u svakom slučaju podatke ažurirati. Stupanj organiziranja sektora proizvodnje voća i povrća različiti je u različitim dijelovima Europske unije. Proizvođači voća i povrća zapravo su slabo udruženi i eh, nedovoljno se profesionalno upravlja u tom sektoru. To su glavne eh, slabe točke. U nekim državama članicama postoji i velika različa među pojedinim e, regijama u toj zemlji. E, ono što bi trebalo ukazati na što bi trebalo ukazati jest da su mnogi postupci, mnogi procedure presložene kako bi se organizacija priznala. To treba pojednostavniti i E, treba imati e, jednostavni sustav koji je za sada previše složen udruga, e, udruživanje pošara i povrtlara. Ono što je također složeno su godišnja izvješća. Komisija je reka da će nacionalnim organizacijama proizvođača dati neka sredstva upravo u onim dijelovima zemalja gdje je takva organizacija proizvođača e, vrlo slabe. Davat će se dakle državama. A operativni programi organizacije proizvođača E, trebaju također sudjelovati u obuci o e, pravima e, na tržištu i o nekim organizacijama za socijalnu zaštitu. Jer za sada te organizacije gotovo da i ne pomažu da se poveća prodaja tih e, e, e, tih prodaja tih proizvoda preko ovih organizacija s obzirom da su one često vrlo, vrlo malih dimenzija i slabo organizirane. Dakle, s jedne strane potrebne su organizacije, ali s druge strane potreban je način da se pomogne neovisnim proizvođačima isto tako. U svakom slučaju treba se usmjeriti na neke specifične točke. Iznad svega treba jasno reći koji su prioritetni ciljevi i e, jednostavno ih kvantificirati. Jedino na taj način bit će moći odmah i objektivno izmiriti ono što se ostvarilo i procijeniti jesu li operativni programi od strateškog značaja kako bi e, se povećala konkurentnost tog sektora na međunarodnom planu. Također treba raditi i na nacionalnim strategijama kako bi se ostvarili ciljevi za slučaj da e, to ne bude u početku slučaj. Bilo bi važno da se poveća partnerstvo sa e, različitim e, udrugama e, i trebalo bi na taj način poboljšati strateške usmjerenje cijelog sektora. Nadalje, trebalo bi uskladiti nacionalne i regionalne programe, a treba isto tako promijeniti europska pravila kako bi se na pravi način e, e, mogli udruživati proizvođači organizacije, na primjer tako da se odredi minimalan broj proizvođača koliko udruga mora imati. Također na europskoj razini treba sve to popraviti i sa planovima e, za inovacije. Ali u svakom slučaju ono što je vrlo važno da u cijeloj Europi taj sektor treba podršku e, vlada e, nije dovoljno samo reći e, tko ima poteškoće i onda mu zapravo napraviti puno prepreka. Hvala. Hvala. Puno toga je već rečeno, rekli su to različiti kolege. Najprije bih se htio zahvaliti gospodinu Melući i izvješće je zaista vrlo kvalitetno. E, taj sektor i jest e, u e, problemima, to nam je poznato. Takva je situacija u većini zemalja članica, a sadašnja reforma nije omogućila E, da se e, puno toga promijeni e, što se tiče intervencija kada se radi o voću i povrću. Stupanj organizacije u samom sektoru ukazuje na to da nema dovoljno potpora sektoru voća i povrća. Rezultat koji smo vidjeli je da velik broj proizvođača sada nema e, nikakvu pomoć, a e, puno kolega je rekao da se treba ažurirati informacije. 2014. je ne možemo raditi sa podacima od prije nekoliko godina, naročito ne u svijetlu poteškoća s koje prolazi ovaj sektor. Drugo, vidimo da nema dovoljno profesionalnih organizacija. <clears throat> Oni e, najmanji proizvođači su oni koji su najviše pogođeni, a oni zapravo imaju najmanju sposobnost pregovaranja u e, tom sektoru. Potpore koje dobivaju, dobivaju najveće organizacije proizvođača 70% sredstava koje izdvaja Europska unija u tu svrhu. Da, trebali bismo favorizirati vezu među organizacijama proizvođača, ali htio sam uputiti pitanje komisiji, a to je na koji način možemo poboljšati atraktivnost tih organizacija proizvođača. To je ključno. Na koji način možemo pomoći i favorizirati komercijalnu vrijednost e, proizvoda? E, nekoliko kolega je to reklo, o tome je govorio gospodin Kaputo. Dakle, na koji način poboljšati situaciju u slučaju krize? E, očekujemo precizne i konkretne odgovore <clears throat> Europske komisije na ta pitanja. I e, također već smo govorili o tome da treba pojednostavniti e, e, sadašnje e, modele ako želimo da se situacija poboljša u budućnosti. Hvala. Sada gospodin Danten. Hvala. Ovo izvješće nije najrecentnije, to je točno. Međutim, postoje jedna informacija u ovom dio izvješća koju ne možemo prešutjeti, a to je izvješće proizvođača voća i povrća Europske unije za to razdoblje. To je tužno izvješće jer period oko 2010. je još uvijek razdoblje kada je kupovna moć rasla. A kada kupovna moć raste, onda se više izdvaja na prehranu, a voće i povrće su kvalitetan način prehranjivanja mi nismo ispravno postupili, sasvim sigurno e, nismo znali na pravilan način se nositi s domaćom potražnjom, a izgubili smo i mogućnost izvoza. Trebali smo dakle u tom e, pogledu reformirati zajedničku poljoprivrednu politiku. Drugo, Politika iz 2007. godine nije promijenila odnose. Oni su, su ranije bili dobro organizirani i dalje su dobro organizirani, a oni koji to nisu bili sada se nisu bolje organizirali. Prema tome ne rješava se sve probleme tako. E, ono što je sasvim besmisleno jest učiti kako regulirati krize malim organizacijama proizvođača. Kriza ne dolazi od danas do sutra i e, riješiti krizu e, ne može se ako se ne radi vrlo e, svjesno i dugo na tome zajednička poljoprivredna politika je reformirana, a kada smo imali izvješće o VTO, onda smo vidjeli da se traži da se reformiraju organizacije proizvođača koje bi trebale biti veće kako bi imale veću težinu. I isto tako da su se neke mjere interveniranja trebali promijeniti. Uglavnom, to sve skupa nije stupilo na snagu jer e, svi tekstovi još nisu gotovi. Ova politika koju smo referirali, e, već sad reformiramo reformu, a za sada još uvijek nismo u stanju primijeniti ono što smo novim tekstom predvidjeli e, kako bi se situacija na terenu poboljšala. Hvala. Zahvaljujem izvjestiteljima. Ova tema svakako je vrlo zanimljiva kao i činjenica da 2007. E, nakon što je započeta reforma, da se situacija zapravo nije promijenila, što znači da taj ili program nije dovoljno učinkovit ili pak uopće nije potreban. Mislim, ako danas imamo samo e, 43% proizvođača u organizacijama proizvođača i neke zemlje u, nekim zemljama nemamo gotovo nikakve organizacije proizvođača. Mislim, pokušao sam se udubiti u razloge ovog ove činjenice. Dakle, s jedne strane čini se da su te organizacije proizvođača korisne i da daju određene e, nove mogućnosti, ali ako E, kada govorimo dakle o tome na neki način e, dobivamo dojam da oni kao ni ne žele možda imati uopće novih članova i možda bi zapravo trebali e, pomoć tim organizacijama povezati na neki način i sa primanjem novih članova. Znači na neki način to povezati. Jer se sada nalazimo u jednom začaranom krugu gdje zapravo veliki ne uzimaju nove članove, a mali nemaju mogućnost uopće osnovati nove organizacije proizvođača. I postojeće organizacije proizvođača uopće nemaju nikakvih razloga uzimati nove članove, jer već e, imaju velike udjele na tržištu i dobre izglede e, za pregovore sa prodavačkim centrima za prodaju svoje proizvodnje. Stoga bismo mogli, možda trebali temeljiti razmisliti i o ovom problemu, možda i temeljiti razmisliti o tome kako e, regulirati nekako e, primanje novih članova u organizaciji proizvođača, kako se pozabaviti ovim problemom, kako bismo mogli e, dobiti neke konkretne rezultate. I onda naravno bismo ovdje trebali govoriti o konkretnim mjerama kako bi taj interes za organizacije proizvođača, kako bi se za to mogao pobuditi interes. Naime, da se sustav organizacija proizvođača na neki način prilagodi specifičnostima pojedinih zemalja članica, jer poljoprivredna i okolišna situacija u određenim zemljama su svakako različite. Dziękuję. Bardzo proszę pana posła Hvala lijepa, gospodin Dorfman. Da, hvala. Mislim, osjećam tu neku negativni eh, temeljni osjećaj koji se ovdje dobiva, ali s njim se ne slažem u potpunosti. Naime, organizacije proizvođača su dobrovoljna ponuda, nešto što stoji na raspolaganju proizvođačima voća i povrća i mislim da je na njihove vlastite odgovornosti dakle, da, da koriste ovaj instrument ili ne. I mislim, dakle, ako sad kažemo da proteklih e, godina e, u e, suradnji nismo došli dalje, mislim treba možda pogledati zašto se to dogodilo, zato što sam alat funkcionira ili zato što zakonski okvir ne funkcionira ili možda postoje neki drugi razlozi za to. Možda u nekim zemljama ili nekim dijelovima Europske unije ne postoji, ta, ne postoji takva kultura suradnje i proizvođači se ne žele međusobno povezati na taj način u nekim e, regijama gdje se proizvodi 50% e, proizvodnja jabuka u Europskoj uniji. Recimo 2007. godine e, recimo te su jabuke prodavali 40 različitih subjekata, a sada tri. Zato što ovaj instrument suradnje funkcionira i ta koncentracija ne bi bez ovog sustava mogla funkcionirati. Sada tre, te tri jače organizacije su Uh, je izvojevati za sebe određeno položaj na tržištu i prema velikim igračima. Dakle, to je ta ideja. I kad razmišljamo onome što su rekli neki kolege, da imamo, da premanje interveniramo. Mislim, uh, o organizacije proizvođača ima za zadatak ne intervenirati, nego prodavati proizvoda intervencije E, od strane države ili bilo koje druge bi bile iznimne situacije u nekim izvanrednim slučajevima, ali ne pravilo. Pravilo je da se organizacije e, stvaraju kako bi nudile velikim prodajnim lancima, kako bi im prodavale voće i povrće, a ne e, za nešto drugo. Dakle, treba još razmisliti svakako kako poboljšati dalje taj instrument. Ja sam svakako protiv da se ovdje kriteriji pristupa tako spuštaju da svako može pristupiti. Mislim, svako sam, <laughs> naravno, svako bi trebao imati mogućnost, naravno, da priđe, naravno, proizvodnja. E, mislim, proizvođači mogu biti i e, mali, ali mogu se priključiti, to nije problem, ali e, proizvodnja mora biti na visokoj razini. Znači tamo gdje to ne funkcionira i tamo gdje samo pola proizvođača organizirana, a drugi ne, i neki nemaju interes ili tako negdje to možda ne funkcionira, možda je u mojoj državi negdje, onda se treba pitati zašto negdje nešto ne funkcionira, zato što e, to poljoprivrednici ne žele ili e, zato što organizacija ne funkcionira kako treba. Dakle, to si postaviti pitanje. Zahvaljujem. E, kao što je e, rekao gospodin Melo, izvješće se temelji na informacijama iz zemalja članica i podacima koji se odnose na implementaciju e, programa voća i povrća Europske unije na njihovom području, a posebice informacijama iz godišnjih izvješća. Kao što znadete, reforma zajedničke poljoprivredne politike neće znatno promijeniti sektor i režim sektora voća i povrća, obzirom da potpora od Europske unije se daje organizacijama proizvođača samo putem operativnih programa sa dvije velike iznimke, znači udruge organizacija produzača koje mogu uspostaviti operativni fond s financijskim doprinosima od strane organizacija proizvođača e, koje su njihove članice i u financijsku potporu Europske unije, te e, instrumenti za upravljanje kriznim situacijama. Dakle, ispravno je rečeno da se ovdje stavlja naglasak na organizacije proizvođača jer one imaju više snage u pregovorima i glasni <laughs> glas, ali e, istovremeno ne bi trebalo zanemariti zemlje u kojima proizvođači nisu organizirani. Dakle, ovaj, ovo izvješće treba jednako tretirati zemlje članice u kojima postoje snažne organizacije u području voća i povrća, u sektoru voća i povrća i one zemlje članice u kojima ta razina organizacije nedostaje. Ono što ne želimo je da se ovo izvješće bavi samo situacijom u nekim zemljama članicama, ne cijelom Europskom unijom. Zahvaljujem. Pan De eh, Gospodin De Castro, izvolite. Zahvaljujem. Želim samo vrlo kratko istaknuti, kao što je rekao kolega Dorfman. Ovdje govorimo o instrumentima koji o instrumentu koji je jedan od eh, instrumenta politike u poljoprivrednom sektoru Europskoj uniji i treba pomoć našim organizacijama da se bolje organiziraju, posebice onim malima. A model koji imamo funkcionira, a to kažem zato što znamo da je sektor fragmentiran i imamo puno vrlo malih proizvođača jer voće i povrće su pokvarljiva roba i e, logično je da oni rade u smislu zadruga i e, organizacija proizvođača jer na taj način lakše dobivaju pristup tržištu i tržište je bolje organizirano. E, I e, kriza na tržištu djelomično je nedostatak e, uzrok uzrokovana nedostatkom fleksibilnosti za organizacije proizvođača. Mislim, ruski embargo, embargo kao što ste vidjeli mogao je pogodovati organizacijama proizvođača, ali zapravo ono što se dogodilo je da su krizne mjere za tržište zapravo eksponencijalno se povećale. Umjesto da smo potakli e, povlačenje nekih proizvoda, ali zapravo nismo uspjeli e, e postići provedbu tih odredaba kako smo htjeli. Naravno da je ta inicijativa svakako bila korisna i trebalo bi dalje graditi na njezinim dobrim aspektima, a, ne se samo e, zauzimati uvijek za reforme koje možda nisu uvijek u interesu proizvođača. Hvala. Gospođa Petir. Prije svega zahvalila gospodinu Meli na doprinosu koje je dao izvješću koje je pripremio. On je potpuno ispravno detektirao sve probleme koji prevladavaju u zemljama članicama i ja osobno očekujem da komisija da pojašnjenja na njegove upite jer e, su to i moji upiti da ponudi rješenja prije svega e, za e, male proizvođače. Naime, svega 43 organizacije e, u državama članicama moraju biti podatak koji nas zabrinjava. Slaba organiziranost i slaba iskoristivost sredstava posljedice je očigledno mjera koje nisu postigle učinak i zbog toga bi bilo nužno da komisija razmisli je li potrebno učiniti reviziju programa kako bi E, program ponudio mjere za poticanje veće stope organiziranosti a time i boljeg pozicioniranja proizvođača na tržištu. Hvala Gospodine Ferron, predsjedniče. E, možda bi Moldaviju mogli zamoliti da kupi naše e, voće i povrće. Dobro, šalu na stranu. Mislim, reforma 2007. nije baš bila najbolja stvar za ovaj sektor i organizacije proizvođača i su strukture koje ne mogu ništa učiniti protiv predatorskih e, e, retailera, e, a posebice socijalni dumping u zemljama članicama između zemalja članica je nešto što se uopće ne spominje. Dakle, ovaj intraeuropski socijalni dumping stvara znatne neravnoteže i omogućuje E, maloprodavačima da e, i prodajnim lancima da e, cijene snižavaju pri, pri pregovaranju ugovora. Na primjer, u Francuskoj su tri puta veći troškovi rada nego u nekim drugim zemljama, a u našoj zemlji je situacija potpuno, potpuno neizdrživa u ovom obliku. Hvala gospodin Buda. Zahvaljujem. Želim e, čestitati gospodinu Melu na njegovoj prezentaciji današnje. Također želim e, kritizirati komisiju e, i želim ovdje izravno reći u svojoj kritici. Dakle, zašto radimo sa zastarjelim podacima? Ma, mora postojati nešto novije od podataka iz 2010. Naime, moramo znati gdje stojimo sada, a ne gdje smo stali 2010. godine. A istovremeno mislim da bi komisija trebala se baviti ne samo pronalaženjem alternativnih tržišta, a u svjetlu ruskog embarga, nego tu se postavlja i cijelo pitanje tržišta mlijeka, znači kada se ukinu kvote za mlijeko. Komisija bi trebala tražiti rješenja, treba nam više udruga. Dobro, ne možemo prisiliti poljoprivrednike da se udruže u udruge, ali možemo uspostaviti određene poticaje i možemo učiniti nešto da poboljšamo razinu organizacije. E, to se odnosi jednako na male proizvođače kao i na velike proizvođače koji bi trebali e, biti u mogućnosti e, baviti se krizom koja je potekla zbog situacije s Rusijom i moći se bolje organizirati. Mali proizvođači e, trebaju e, udružiti svoje snage i također se okupiti kako bi se mogli baviti e, pritiskom od velikih lanaca. Europska komisija trebala bi više o tome razmisliti jer nisam siguran što će budućnost u tom smislu donijeti. Gospodin Sebastian, izvolite. Zahvaljujem eh, gospodinu Melu na odrađenom poslu. On je govorio o jednom vrlo važnom problemu. Eh, tu također eh, imamo E, odgovarajuće podatke. Naime, imamo mi i neke dobre organizacije proizvođača u mojoj zemlji, na primjer e, za naranđe, masljene. To su važni proizvodi za Europu iz moje zemlje. Ako tih organizacija proizvođača radi se o tome da se zaštite proizvođači, ali i također e, kupci, da se osigura dobra proizvodnja i na kraju i na posljedku te organizacije proizvođača imaju velike probleme što se tiče recimo prodaje na trećim tržištima. I do sada još što se imamo model za organizacije proizvođača, međutim treba se pobrinuti da one zemlje koje nemaju specifične kriterije kvalitete za proizvode u poljoprivredi, da tu imamo određene potpore, e, odnosno da im se pomogne. Ne možemo primjenjivati pak različite kriterije kvalitete zato što je stvar eto takva. Hvala. Gospođa Garcia. Zahvaljujem. Hvala. Dakle, mislim da prijedlog komisije sadrži niz ideja koje su već neko vrijeme pred nama na razmatranju i dobra stvar koju možemo iz toga preuzeti je da je Europska komisija shvatila da neke stvari koje se događaju u ovom trenutku nisu tako dobre kako bi mogle biti i da postoji i pretjerana birokracija i pretjerana kompleksnost u upravljanju tržištom. Dakle, dobro je da su ovi problemi prepoznati, međutim, to su problemi kojima se sada trebamo pozabaviti. Komisija, e, vijeće i parlament trebaju donijeti zakonodavni okvir koji će se baviti ovim problemima i ispravljati ove probleme e, u sektoru, a to na velike i manje proizvođače mediteranske zemlje mislim da su u svakom slučaju svjesne problema i pokušavaju nešto po, tom pitanju učiniti. I mislim da instrumenti za upravljanje krizom trebaju biti poboljšani i što se tiče opsega proizvodnje, a i u e, smislu pomoći e, za povlačenje s tržišta. E, besplatna distribucija proizvoda je nešto što treba pogledati, a i tako, također i sustavi upravljanja. Organizacija za e, organizacije proizvođača je nešto o čemu isto treba raspravljati. Mislim da se je tu uključen cijeli niz pitanja koje bi trebalo ažurirati kako bile učinkovitije. Kada pak pogledamo neke druge sektore e, gdje imamo observatori za cijene, to je nešto što e, može učiniti veliku razliku i Posebice ako ovdje gledamo količine proizvodnje, cijenu, odnos potražnje i ponude i e, informacije u stvarnom vremenu e, i također na nacionalnoj i na zajedničkoj europskoj razini to bolje. Dakle, kada govorimo o proizvodima koji idu u lanac hrane, važno je imati observatori sa svim tim informacijama koje se mogu pratiti. Još jedna stvar koja je povezana s onim što zanima parlament je pitanje mjerenja za, eh, odnosno mjera za eh, krize i izvanredne situacije. Jer u slučaju krize koja se odnosi na određeni proizvod, treba postojati aranžmani kojima se njima može baviti. Naime, krize mogu biti interne ili možda izvozno orijentirane krize i treba imati neke eh, instrumente koje koji bi bili za to primijenjeni. E, sad smo čuli da u raspravi oni možda još nisu baš u najboljoj mjeri integrirani. Jedna od stvari koja je rečeno u prošlosti je da su e, da organizacije proizvođača možda nisu uvijek vidjele koja je prednost organiziranja, pa će im to možda trebati ukazati to. Ako oni ne vide koje su prilike u dobrim vremenima, onda možda u vremenima krize ili u lošim vremenima im se može ukazati da postoje e, prednosti suradnje. Hvala gospodine Mela na ovom dobrom nacrtu koji će doista, e, doista poboljšati predlog komisije ako ga uključimo njega. Zahvaljujem. I mogu li sada pozvati direktora Kotea da E, uzme riječ jer moramo završiti do pet jer nam e, povjerenik Hogan dolazi u pet. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedniče e, što ste mi dali riječi. Dopustite da kažem za početak da pozdravljamo ovo je inicijativu gospodina Meloa i veselimo se suradnji sa ovim odborom i gospodinom Melom na ovoj važnoj temi koju je pokrenuo naše izvješće iz Ožujka. Evo možda samo vrlo kratko da to stavimo odgovarajući kontekst. Naše izvješće podcrtava tri važna izazova u sektoru voća i povrća koji su također identificirani e, od strane izaslanika koji su danas govorili. Prvo je pad e, potrošnje voća i u Europskoj uniji. Drugo, potreba za povećanom i jačom konkurentnošću proizvođača kako bi ostali konkurentni u odnosu na treće zemlje i uvoznike i također, kao što su mnogi spomenuli danas poslje podne, kako bi se ojačali njihov vlastiti položaj u lancu opskrbe. Te treći izazov je kako upravljati krizom u sektoru voća i povrća, što je također svakako različito od drugih tržišta, jer ovdje se radi o kvarljivim proizvodima, a tržišta su prilično neelastična. Dakle, i ove dvije činjenice koje su životne činjenice koje ne može naravno promijeniti komisija, uvijek znače naravno da način na kojem upravljamo tržištima voća i površa su vrlo različiti od onoga što činimo u području e, govedine ili žitarice ili tako dalje. Dakle, radi se o drugačijem proizvodu i tu je potreban drugačiji pristup i to je uvijek bilo tržište koje je bilo prilično otvoreno i liberalno. Jedne instrumenti koje ovdje imamo, osim zaštite na granicama, kako bismo recimo zaustavili pre jeftine uvode, uvoze su organizacije proizvođača. I ono što mi kažemo u ovom izvješću iz Ožujka, svojem izvješću iz Ožujka, zapravo kažemo da smo i mi razočarani kao i vi zbog e, povećanja, nedostatnog povećanja organizacije e, i organiziranja proizvođača. Ali ako to je učinkovito, ako pogledate brojke od 2007. gdje je brojka bila 37% proizvođača, koji su bili organizirani u organizacije proizvođača 2010. To se brojka popela na 43. Dakle, imali smo napredak. Dobro, ne prebrzo i nedovoljan, ali svakako. Ja ću tajništvu dati najnovije podatke. Dobro, slažem se, naši podaci su malo zastarili. Imamo i brojke iz 2007. Uskoro ću, iz 2000 2011. imat ćemo uskoro iz 2012. ali naravno to su podaci koji dolaze od zemalja članica. Nema, nema to komisija, to uvijek traje neko vrijeme. Znači imamo napredak, ali nedovoljan i stoga su pred nama i veliki izazovi i kad zapravo pogledate brojke, e, vrlo je očigledno da postoje velike razlike između zemalja članica. Imate zemlje članice kao što je moja zemlja članica gdje imate gotovo 100%, 100 proizvođača kao u Nizozemskoj gdje su se organizirali, a negdje imate gotovo 0% organiziranih proizvođača. I to je zabrinjavajuće i šteta i nešto treba učiniti po tom pitanju. I upravo zato je napravljeno ovo izvješće i upravo je zato važno da nastavimo to raspravljati sa vama i sa zemljama članicama i da vidimo što se može napraviti na poboljšanju situacije. E, dvije stvari mogu reći odmah, a to je da moj povjerenik, povjerenik Hogan je već obećao i to ovdje na saslušanju da će razmotriti mogućnosti pojednostavljenja u ovom sektoru. I drugo, komisija se također obvezala e, na reformu cijele scheme voća i povrća najkasnije do 2018. Dakle, to su dvije stvari koje su pokrenute, znači tiču se i pojednostavljenja i tako dalje. I također e, e mi smo se e, obvezali da ćemo dati određene predloge u tom smislu e, do 2017. najkasnije. I ovdje naravno ovaj doprinos gospodina Melo je vrlo važan doprinos u ovom procesu. A sada u odgovor na neka od pitanja koje smo čuli, evo vrlo kratko samo, što se može učiniti da se ova nesretna situacija nedostatka organizacije u mnogim zemljama članicama proizvođača promijeni? Ono što činimo već u ovom trenutku je subsidiramo 4,1% vrijednosti proizvodnje koja se prodaje na tržištu. Znači ako ste dio organizacije proizvođača, Europska unija plaća 4,1% e, vrijednosti proizvodnje koja se stavlja na tržište godišnje. Znači to je e, vrijedno jer tu se privlače i tu ulaze i javni fondovi za uspostavljanje organizacije proizvođača, jer je nema, vi želite osnovati, također postoje određena sredstva za potporu tome. Ali kao što su mnogi rekli, to možda nije dovoljno. Dakle, zašto onda ova e, ponuda nije šire prihvaćena. Ovdje se u velikom e, mjeri slažem s ovime što je rekao gospodin Dorfman. A radi se zapravo o kulturološkoj nacionalnim pitanjima, e, povijesnim pitanjima koji nije nama iz Brisela tako lako promijeniti. E, za to je potrebno vrijeme i uvjereni smo da će s vremenom se situacija poboljšati, ali to je jedan dugoročan proces. Također e, postoji mogućnost e, uz onu potporu koju daje Europska unija da i zemlje članice daju dodatna sredstva, znači postoji ta mogućnost da zemlje članice same daju dodatna sredstva kako bi poticale e, stvaranje organizacija proizvođača, ali postoji vjerojatno i potreba za više. Jedna ideja koju smo mi ovdje imali ovdje je da pokušamo na europskoj razini e, poboljšati razmjenu informacija. Tako da organizacije proizvođača i proizvođači iz zemalja koji su dobro organizirani razgovaraju s proizvođačima u drugim zemljama i da se uspostavi sustav e, da si međusobno pomažu kako bi se situacija poboljšala. I na posljedku jedna važna stvar u ovoj raspravi također biti će i pojednostavljenje svega. Mnogi su to rekli. Potrebno nam je pojednostaviti e, otvaranje organizacija proizvođača, odnosno osnivanje organizacija proizvođača. Evo toliko na kraju ove rasprave od mene. Predsjedniče, pohvaljujem ovo izvješće, zahvaljujem na njemu i radim se daljnjoj raspravi s vama. Zahvaljujem. Bardzo dziękuję. głos panu sprawozdawcy. Hvala. A sada dajem riječ izvjestitelju. E, naš e, povjerenik e, nas čeka, pa evo molim izvjestitelja da bude što kraći može biti. Zahvaljujem. Sr. Presidente, serei rápido, até porque, como disse, a minha intenção era recolher aqui Evo, ja ću brzo samo kroz ovo. Dakle, hvala. Želio sam čuti različita mišljenja, različita stajališta. Sve sam se zapisao i sigurno će mi to biti korisno za daljnji rad. Vjerujem da se svi slažemo sa dijagnozom, e, to mogu utvrditi i svi kažu isto, a to je da je nužno da se nešto učini kako bi se sredstva bolje koristila, znači sredstva, ovo, ovo sredstvo, ovaj instrument organizacije proizvođača. I želim samo još uputiti na to, slažem se sa onim što je rekao gospodin Dorfman, ali mislim da to još uvijek nije dovoljno ne radi se samo o jednom kulturološkom pitanju, e, rekao bih, e, naravno da nisu sve zemlje članice u istoj situaciji, nego postoje zemlje u kojima ti propisi već postoje, a e, temeljem nacionalnih okolnosti kod njih već postoje visoki stupanj organizacije, a u nekim se zemljama krenulo od nule pa se ne može očekivati da sve zemlje budu odjednom na istoj razini. A isto tako to je pitanje i kompetencija i nacionalnih organizacija. Naravno, um, organizacije proizvođača u mnogim zemljama postoje, ali nekima su i ruke vezane, naime one ni nemaju mogućnost uh, de facto uh, postati uh, organizacije koje upravljaju time. Znači, E, stvar je da e, poljoprivrednici e, moraju računati na to da same te organizacije će biti atraktivno organizirane i poljoprivrednici moraju shvatiti da pristup organizaciji proizvođača za njih predstavlja prednost. I upravo je zadaća Europskog parlamenta i komisije da se ovdje u ovom zajedničkom prostoru koje je pred nama uputi na to da je važno imati poljoprivredu i da je isto tako važno da individualno i kolektivno jačamo e, svoje napore. I također e, što se tiče resursa, naime imamo instrumente koji se koriste, ali još uvijek e, ne u dovoljnoj mjeri. Znači, trebamo dati poljoprivrednicima nešto u ruke kako bi nekako lakše izaći na kraj sa po svime. E, postoje manji i veće organizacije, a i e, na tržištu su uvjeti konkurencije uvijek različiti i upravo ovdje takva jedna organizacija može nešto učiniti. Naravno da postoje kulturološke razlike, ali to nas ne treba priječiti da nešto učinimo. Na primjer u Španjolskoj čuli smo postoji e, velika učinkovitost, a to je jug Europe. A na sjeveru Europe imamo situaciju i ovu ovakvu i onakvu. Negdje funkcioniraju stvari, a negdje stvari ne funkcioniraju. Bardzo dziękuję. Myślę, że był... Zahvaljujem. I mislim evo da smo imali vrlo iscrpnu raspravu i mislim da su svi uspjeli reći ono što su željeli. I evo, uspjeli smo završiti na sreću i našu raspravu točno na vrijeme da e, dočekamo povjerenika za kojeg čujem da je evo na putu da nam se pridruži svaki čas. otwieram wyjątkowo część naszego posiedzenia Komisji Rolnictwa. Evo nas dakle, otvaramo novo poglavlje, da tako kažemo, na ovome sastanku odbora za poljoprivredu. Dakle, veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti i zaželjeti dobrodošlicu našem novom povjereniku za poljoprivredu i ruralni razvoj, gospodinu Filu Hoganu. On je s nama prvi puta otkako je imenovan. Prisjetit ćete se da je njegovo saslušanje održano 2. listopada. Također je s nama gospodin Klever, e, glavni direktor, kao i čitav niz članova e, glavne uprave za poljoprivredu kojima također želimo dobrodošlicu. Dakle, gospodine povjereniče, želimo iskoristiti vaše iskustvo, vašu viziju e, za poljoprivrednu politiku. Želimo zajedno raditi kako bismo e, rješavali zajedno izazove koji su pred nama, političke izazove. Evo, e, želimo čuti vaš odgovor na pitanja europskih poljoprivrednika. Ne želim prejudicirati raspravu, već bih dopustio kolegama da postavljaju pitanja. Zanima nas, zanima nas dakle vaša vizija budućnosti. Kako započinjemo s provedbom jednog novog poglavlja zajedničke eh, poljoprivredne politike. Htio bih spomenuti nekoliko točaka koje sam pribilježio na konferenciji e, predsjednika odbora. Govorio sam naime o važnosti poljoprivrednog sektora, odnosno poljoprivrednih gospodarstava, koji nije bio odgovarajuće pokriven kad se govorilo o prioritetima za sljedeću godinu. Možda je razlog tome činjenica da je poljoprivredna proizvodnja doista tako dobro organizirana unatoč problemima koji postoje. Unatoč teškim okolnostima u kojima se odvija provedba nove zajedničke poljoprivredne politike. Govorim o ozelenjivanju, o pojednostavljenju, i drugim pitanjima koja unose određeni stupanj tjeskobe među ili nemira među e, poljoprivredne proizvođače. Također govorim o, odnosno govorio sam o krizi, o ruskom embargu koji utječe na brojne sektore. osobito na sektor mlijeka, voća i povrća, brojnih država članica, osobito baltičkih zemalja, Finskoj, Poljskoj, a isto tako utječe i na druge europske države, naravno imamo jedinstveno tržište. Također sam govorio o pregovorima o transatlantskoj slobodnoj trgovini, dakle pregovorima e, o ugovoru sa SAD-om. Tu želimo braniti interese evropskih poljoprivrednika i još jednom molimo da tajništvo ne upada u riječ i ne ometa govor predsjednika. Dakle, povjereniku želim reći da ćemo vas nastaviti podržavati u vašim aktivnostima i pokušajima da služite interesima europskog poljoprivrednog sektora, zaštite sigurnosti hrana i općenito interesima državljana Europske unije. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, e, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Kao što sam vam rekao prije dva mjeseca, Europska komisija je doista predana i odlučna tjesno surađivati s Europskim parlamentom i želi razviti suradnju s ovim odborom redovito se sastajati i iskoristiti sve mogućnosti za razmjenu mišljenja i raspravu o razvoju politika. Poljoprivreda i razvojni, e, ruralni proj, e, razvoj su dio prioriteta koje smo odredili i već sam počeo raditi sa potpredsjednikom Katajnom i projektnim timom koji je povezan s time. Dakle, kao strateški sektor poljoprivreda e, je u dobrom položaju da da jedan središnji doprinos ekonomskoj agendi nekoliko ključnih brojki i, i valja se podsjetiti. Dakle, imamo 21 milijun poljoprivrednika u ruralnim područjima koja čine 50% površine Europske unije, 70% e, zaposlenih u poljoprivrednom sektoru, 3,5% e, dodane vrijednosti na razini Europske unije. Zatim ruralna područja e, zapravo E, osiguravaju 36 milijuna radnih mjesta. E, u svjetlu sve veće potražnje za e, hranom poljoprivreda ima zapravo četvrto mjesto u izvozu Europske unije i raste bržom stopom od ostalih sektora. Imamo problema, tako, da tako kažemo, nizvodno i uzvodno u lancu kad je riječ o gnojivima i tako dalje i naravno poljoprivreda ima ključno mjesto u ruralnom razvoju. Provedba novog ZPP-a daje dobru priliku da se maksimalno poveća doprinos otvaranju novih, programu otvaranja novih radnih mjesta i e, zaposlenja. Isto tako valja raditi na modernizaciji. Imamo i politike koje su ključne za e, otvaranje novih radnih mjesta i novih poduzeća koja su inovativna s novim istraživanjima e, poljoprivrednici u Europi će imati pristup znanstvenim podacima i informacijama u e, smislu efikasnije i bolje proizvodnje. Kad je riječ o rastu otvaranju novih e, radnih mjesta, dakle radimo na lakšem pristupu javnim sredstvima, financiranju, osobito među mladim poljoprivrednicima u tome e, surađujemo s Europskom investicijskom bankom. Novi poljoprivrednici su vrlo važni za budućnost e, poljoprivrede Europske unije e, u svijetlu naravno otvaranja novih radnih mjesta, za porasta zapošljivosti i konkurentnosti Europske unije. Imamo problema naravno sa starenjem populacije i brojnih drugih kao što vam je poznato, po prvi puta u 50% povijesti zajedničke politike prvi stup ima specifične instrumente, konkretne elemente za potporu mladim poljoprivrednicima dobit ćemo 25% povišicu za osnovna plaćanja u prvih pet godina pokretanja poslovanja. Isto tako druge mjere iz ruralnog razvoja, recimo za otvaranje novih poduzeća e, mladih poljoprivrednika, višu potporu, čak i 90% za ulaganja u fizička sredstva, zatim potporu u smislu edukacije, informatičke edukacije i tako dalje. Dakle, prijenos znanja u praksu može se postići samo kroz partnerstvo e, e, i inovativnosti i ostalih prioriteta. Dakle, moramo e, postići da poljoprivreda ostane privlačna za mlade u Europi. Što se tiče pristupa financijama, ključno je da se istraže novi financijski instrumenti koji su na raspolaganju u novim programima ruralnog razvoja, da dođu do većeg broja korisnika. Novi horizont 2020 Nedavno smo e, govorili o partnerstvu za inovacije i e, naravno poticat ćemo e, istraživanje i razvoj koja su važna za poljoprivredu. To su samo neki od alata koje ćemo koristiti u budućnosti kako bismo promicali na znanju utemeljenu poljoprivredu. Dakle, moramo moći nahraniti veći broj ljudi na ekološki održiv način. Istina je da istraživanja i razvoj pomažu riješiti neke od tih izazova. Pojednostavljenje je prioritet mog e, rada za 2015. I e, kompleksno zakonodavstvo jednostavno ometa poslovanje poljoprivrednika. A što se tiče moguć, e, potencijala za nova radna mjesta, poljoprivreda tu još ima mnogo prostora. Zato sam, sam se odlučio i obvezao da ću pojednostaviti, da ću raditi na pojednostavljenju intenzivno u prvoj godini svojeg mandata. Pojednostavljenje se naravno ne može dogoditi preko noći, ne može se ostvariti preko noći, no mora se do njega doći skupom manjih i većih aktivnosti i suradnjom E, svih zainteresiranih kako bi se olakšao život poljoprivrednika. E, to se mora dogoditi što je prije moguće kako bismo izbjegli gubitak e, dragocjenog vremena koje bismo inače uložili u to da poljoprivreda postane konkurentnija. Dakle, vodit ćemo se sljedećim načelima, gospodine predsjedniče, pri tome. Kao prvo, budući da je u našem žarištu interesa poljoprivreda i ruralno, ruralna područja, moramo osigurati stabilnost za korisnike i nacionalna tijela, što je već samo po sebi doprinos pojednostavljenju i smanjenju administrativnog opterećenja. Naše pojednostavljenje, odnosno aktivnosti koje teže tome, odnosno sastaje se od elemenata koji se prečesto mijenjaju dok je poljoprivrednicima potrebna sigurnost i izvjesnost. Sljedeće, moramo svi surađivati sa nacionalnim i regionalnim vlastima, isto tako sa dionicima i samim poljoprivrednicima. To su ljudi koji e, mogu zapravo vidjeti kako se provodi ZPP e, u praksi na terenu. I stoga smo spremni poslušati njihove prijedloge za pojednostavljenje. Iz tog razloga želim vas ohrabriti, poštovani zastupnici, da se razgovarate sa svojim biračkim tijelom i da svakako ovdje iznesete e, sve njihove dvojbe i probleme. Vi ste demokratski izabrani zastupnici i e, želim vas pozvati da mi se pridružite u ovom procesu koju sam vam izložio. Mislim da trebamo raditi zajedno i komisija e, i zastupnici i poljoprivrednici kako bismo ispunili ove ciljeve do kraja 2015. Također, 15. prosinca ću se sastati sa predstavnicima država članica e, već smo počeli sa proučavanjem cijele poljoprivredne politike kako bismo vidjeli koji su to elementi koji se mogu pojednostaviti, a uz načelo, poštujući načelo po, subsidijarnosti koji mogu biti prepušteni državama članicama naravno e, tu ćemo na temelju takvog e, proučavanja i e, vaših prijedloga vidjet ćemo koje se to, koja se to pravila mogu pojednostaviti i vi izbrisati. Dakle, pobrinut ću se da svi prijedlozi koji budu na stolu budu već pojednostavljeni koliko je to moguće i da se taj potencijal naglasi u zakonodavnom procesu. Više od 200 propisa o zajedničkom tržištu će biti iznova revidirani. To E, tu ima dosta prostora za pojednostavljenje za sve subjekte u poljoprivredno prehrambenom e, sektoru. Treće, novi režim izravnih plaćanja, naravno, poštovat ćemo sve obveze koje je prethodna komisija preuzela, no nakon prve godine provedbe pravila o ekološki usmjerenim područjima će također doći pod lupu, no tu se nećemo zaustaviti, iskoristit ćemo priliku da pojednostavimo i druga pravila izravnih plaćanja, no naravno temeljna načela koja su demokratski ispregovarana i ratificirana s vaše strane nećemo dovoditi u pitanje. Četvrto, želim izbliza pogledati pravila za geografske oznake podrijetla te oznake pomažu proizvođačima da bolje da više zarade i da zadrže ljude na selu u zaposlenju. Želimo e, biti sigurni da su ta pravila e, učinkovita i jednostavna. Siguran sam da ako objedinimo svoje napore da ćemo moći doista e, donijeti bitne pomake za poljoprivredne. Isto, istodobno smanjit ćemo ovo administrativno opterećenje i samo i za poljoprivrednika i za države članice. Gospodine predsjedniče, reći ću nekoliko riječi o tržišnoj situaciji. E, ima očito e, ima velik broj izazova e, s kojima se susreće poljoprivreda. Mliječni sektor se našao u problemima koji su pojačani ruskim embargom. Nedavno, u posljednjih par dana, komisija je poduzela dodatne tržišne mjere jedna od tih mjera je ključna u smislu sigurnosne mreže koja će doprinijeti stabilizaciji tržišta. Također smo usvojili konkretne ciljeve za e, proizvođače mlijeka I, i dalje pratimo situaciju u onim državama koje su pogođene embargom. E, drugdje pažljivo pratimo situaciju, svjesni smo da ekonomska situacija za neke proizvode doista jest pogođena e, ruskom E, zabranom. Intervenirali smo sa čitavim nizom mjera kako bismo pomogli pogođenim proizvođačima i ostaćemo budni u tom pitanju jer je to doista e, izuzetno ekonomski i politički važno pitanje za nas. E, mjere koje sad poduzmemo jesu stabilizacija tržišta. Povukli smo dakle 33 tone, tisuće tona sa tržišta, zatim povećali smo budžet za promicanje, e, voće i povrće su kvarljivi, e, i povukli smo 350 tisuća sa tržišta više od 100 tisuća tona proizvoda je povučeno iz pojedinih e, programa s tržišta. No dopustite da vam oslikam jednu širu sliku. Kada usporedimo rujan 2013. i 2014. vrijednost izvoza Europske unije u poljoprivrednim proizvodima povećala se za 500 milijuna eura. E, uz slabiji tečaj eura to je pokazalo sposobnost Europske unije da se prilagodi novom geopolitičkom kontekstu i odgovori konkurentnim proizvodima. E, potražnja na svjetskom tržištu e, nastavlja e, biti važan faktor i taj trend zapravo dokazuje da smo strateški dobro pozicionirani i da Europska unija je u dobrom položaju da iskoristi svoje kapacitete. Među ostalim i u okviru TTIP-a ponovit ću također i riječ koju sam dao tijekom saslušanja, da se naši interesi naših poljoprivrednika neće e, e žrtvovati ni na kojem oltaru e, ugovora, o slobodnom, ugovora o slobodnoj trgovini s bilo kojim partnerom. Svjestan sam postojećih problema u funkcioniranju e, prehrambenog lanca brza e, koncentracija prerađivača i malo prodajnih kapaciteta e, jest jedan problem. Dakle, moramo intenzivirati svoje nastojanje da se e, ispravi ta neravnoteža i da se osigura distribucija dodane vrijednosti u prehrambenom lancu. Također želim naglasiti i pohvaliti Europski parlament što je naglasilo to pitanje. Posljednji put kad sam bio ovdje rekao sam i ponavljam da ću istražiti sve mogućnosti, uključujući zakonodavne prijedloge koji su provedivi, da se, e, e, da se to učini. Što se tiče e, regionalnih programa, do sad smo primili 116 od 118 programa, E, posljednji velik broj e, naših opažanja državama članicama i sada smo došli do faze kada će prvi programi biti vrlo brzo usvojeni. Procijenili smo da će osam biti usvojeno do kraja ove godine, zatim 13 do 15 će biti spremni za usvajanje i e, moći ćemo ih prenijeti do ožujka, a preostali programi u drugom kvartalu 2015. nakon revizije MMF-a. E, oni su imali važan utjecaj na sposobnost država članica da podnesu svoje programe tijekom 2014. E, godine za sljedeću godinu. E, dao sam vam dakle pregled svog programa pojednostavljenja i kakva je situacija što se tiče tržišnih mjera za europske proizvode, kao i o progresu različitih E, mjera koje trebaju ispraviti nedostatke na tržištu. Uz vašu potporu i suradnju želimo dati pozitivan doprinos zajedničkom političkom cilju, a to je otvaranje novih radnih mjesta i osiguranje razvoja u sektoru poljoprivrede u EU. Hvala. Hvala lijepa. Puno vam hvala povjereniče. Sada ćemo imati e, mogućnost postavljati pitanja. Najprije će e, postaviti pitanja koordinatori. Nažalost, nemamo puno vremena. Svaki koordinator imat će po dvije minute, a nakon toga će odgovoriti povjerenik. Nakon toga će svi povjerenici imati po jednu minutu. Zaista mi je žao, ali situacija je takva. Gospodine Des, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem povjereniče. Nakon što ste E, bili u već u odboru, e, sada ste došli i u naš odbor e, koji je vama najvažniji odbor i nadam se da ćemo evo dobro surađivati sljedećih pet godina. Ali mene muči jedna velika briga. Veliki dio poljoprivrednika ne zna kako će se poljoprivredna politika uopće provoditi i postoji veliki rizik da poljoprivredna reforma neće biti dobro provedena. Naime, citi, citiram. E, naime, kaže se da ovdje ekološke e, e, površine će biti teško zakontrolirati i da će tu u drugom stupu biti visoka stupa pogrešaka i jednostavno evo i sama komisija i glavna uprava se ovdje za, zapravo jako brine da će ovdje biti velikih problema. Dakle, moje pitanje povjereniče što ćete vi učiniti da se ovdje u sljedećem razdoblju ne dogodi ovo što ovdje piše? jer a, ako sljedeće godine će zemlje članice imati velika opterećenja i morat ćemo nešto učiniti jer će inače zemlje članice i poljoprivrednici s time imati velikih problema. Bardzo dziękuję panie pośle za Hvala na e, tome što ste bili kratki. A sada gospodin De Castro. Puno hvala. Želim vam izraziti dobrodošlicu, povjereniče. Zaista nam je drago da ste došli ovamo i to e, na novoj dužnosti. Kao što znate, imamo velika očekivanja od ove komisije. E, moramo reći da imamo puno stvari vezane za mlade poljoprivrednike i različite morate reći da ćemo te u našem odboru naći e, saveznika kada budete tražili pojednostavnjivanje zajedničke poljoprivredne polopitike. E, imamo veće e, administrativno opterećenje sa novom zajedničkom poljoprivrednom politikom nego li s prošlom. Zaista to nas brine jer vidimo da postoji rizik 7 do 8 posto e, kada se radi na ozelenjavanje. Želimo da se prihvaća ozelenjavanje, međutim ne želimo zbog toga izgubiti 2 do 3 milijarde eura pomoći. Nadalje, situacija s mlijekom zaista je jako loša i vjerojatno će se pogoršati u sljedećih nekoliko tjedana. Zašto? Zato što cijene E, padaju i e, doći će do problema u velikom broju europskih zemalja. E, sada će situacija došla da ćemo ući u fazu nakon ukidanja kvota koje smo se toliko bojali. Zaista očekujemo da će se uvesti novi instrumenti da bi se volatilnost sektora cijena mlijeka na neki način ublažila. Gospodine povjereniče, ima puno problema, ali ima i pozitivnih aspekata. Molim vas, e, koristite naš odbor kao jako i e, snažno e, snažan instrument da pomognemo poljoprivrednicima. mi možemo biti zaista vaši jaki saveznici. Hvala. Hvala sada gospodin Nikolson ima riječ. Puno hvala. Zaista vam želim e, dobrodošlicu. Slažem se sa mojim kolegama koji su govorili o ozelenjavanju. E, e, revizorski sud je govorio o tome. Nažalost, oni nemaju stručna znanja o problemima poljoprivrednog sektora. Molim vas, pripazite na to. Želimo da 2015. godine taj problem bude riješen <clears throat> a ne da se prebacuje na 2016. ili 2017. Što se tiče drugih problema poljoprivrednog sektora u Europi, trenutno imamo krizu sektora mljekarstva. E, znamo zašto je do toga došlo. Međutim, jedan od najvećih problema s kojim postoje je e, jest da se interventna cijena mora povećati. To je sigurno jedan od vaših problema isto tako. Jer mjere koje sada imate na raspolaganju su i nerealne i isto tako su u sadašnjem trenutku potpuno beskorisne. Ja mislim e, da je sada cijena zaista e, vrlo niska. Za vrijeme protekle cijene 2008-2009. godine e, je Europska komisija rekla da se nikada više neće dopustiti da mljekarski sektor bude u krizi toliko dugo. Molim vas, nemojte pasti u zablutu i mislite da će sve riješiti u proljeće sljedeće godine. Neki misle da će do toga doći tek sljedeće jeseni. Ali ono što vam ja mogu tvrditi jeste da će e, mljekari, biti e, u, u, e, morati baciti već ključ pod vrata puno prije jeseni. Što se tiče e, velikih e, prodavača e, i kupaca kupoprodavača, oni su uveliki odgovorni za ovu situaciju s cijenama. Hvala. Hvala. Kolega Hvala. I hvala što ste odgovorili na napismeno kada smo kolege i ja vam e, poslali pismo kojima smo tražili da se odgodi ozelenjavanje odgovor koji smo dobili smo očekivali, ali htio bih vam reći nešto osobno. Vi ste kao novi povjerenik nama ulili puno nade, a nakon što smo se posljednji puta susreli za vrijeme saslušanja, svima sam govorila kako smo sretni i zadovoljni da nam je sada gospodin Hogan povjerenik za poljoprivredu, jer nam je potrebna promjena u sektoru poljoprivrede u Europi i u tom smislu moram reći da me razočarala vaš odgovor jer je to administrativna odgovornost, to nije osobna e, nije osoban odgovor, nije odgovor gospodina Hogana. To je jednostavno odgovor sistema koji kaže držimo se pravila. Mi ćemo u ozelenjavanju europskog poljoprivrednog sektora stvoriti neku vrstu čudovišta. Mislim da e, to vidimo svi koji smo prisutni u ovoj dvorani. Dakle, ako ne želite odgovoriti dio ozeljenjavanja iz ZPP, onda molim vas napravite nešto da se to provodi na drugčiji način. Molim vas u ime poljoprivrednika da dobijemo kvalitetan i precizan odgovor. Ako ne danas, onda se nadam da ćete nam ga dati vrlo skoro. Hvala, gospodin Sendler. Gospođo Sender. Hvala. Htjela bih vam postaviti odgovor. Gospodine povjereniče, vi ste spremni revidirati politike eh, kako bismo imali odredbe vezane za disciplinu na tržištu. Znamo da problem e, poljoprivrednika nije samo e, ruski embargo problem sa mljekarstvom je zbog toga što je i proizvodnja prevelika. Hvala. predsjedniče, rekli ste dakle svoje riječi, ali nisam čuo e, gdje su ovdje mjere koje će nam doista pomoći. Još nismo čuli ništa od manje e, od pojednostavljenja administracije Znači ovo zapravo nije neka velika izmjena poljoprivredne politike. Što konkretno mislite? Što ćete konkretno napraviti u ovom smislu? Ono što mene e, brine je da su kolege koji su se složili sa e, agronom reformom, e, što sad oni žele u Jesu li se složili na kraju u ukidanju greeninga ili ne? Što se tu sada traži? Što se tiče mes, mlijeka. Želim jedan odgovor. Dakle, tražite nove tržišta gdje će se e, o, moći isporučiti višak mlijeka. Gdje ćete to pronaći? Gdje će se to moći isporučiti? Mislim, e, dakle, što se tiče liberalizacije tržišta mlijeka i šta ćemo sada, se vratiti u prošlo stoljeće sa pomoćima, sa potporama za izvoz i skladištenjem i tako dalje i onda će na kraju ipak to morati sve platiti porezni obveznik. Dakle, dajte neke konkretne predloge za rješenja na tržištu. Kod se tiče, što se pak tiče TTIP-a, tu se sad spominje TTIP kao spas za izvozna tržišta, ali poznajete li vi one studije koje kažu da postoje određeni rizici s time i o tome smo raspravljali, a gdje je tu povezani veliki rizici za europski sektor mesa, na primjer. Znači nije da će TTIP donijeti spas poljoprivredi u Europi, nipošto, a najvjerojatnije upravo suprotno. Osim toga očekivao sam da ćete ovdje neke konkretne mjere navesti, znači kriza nije pred vratima, kriza je već tu i već e, e, cijene mlijeka idu u smjeru 20 centi i sada smo očekivali neki odgovor, a ne čekati pojednostavljenje pa onda vidjeti dalje. To nije odgovor na konkretne probleme poljoprivrednika u ovom trenutku. Hvala. Dziękuję, bardzo proszę pan poseł Hvala sada gospodin Egnju ima riječ. Hvala vam povjereniče. Vi ste se opredijelili za pojednostavnjivanje i za godinu ili dva pozvat ćemo vas na e, odgovornost po tom pitanju. A kakva je e, sada vaša lojalnost jer e, britanski su e, poljoprivrednici zabrinuti previše irskog mlijeka dolazi u Veliku Britaniju i ne možemo lučiti lako, potrošači ne mogu lučiti koje mlijeko dolazi iz Irske ili iz e, Velike Britanije i e, vi ste sada onaj koji je zadužen cijelu Evropsku uniju. Što se tiče ekološke poljoprivrede moram reći da e, tu nisam zadovoljan. E, što se tiče opskrbe voća i povrće, taj lanac voća i povrće dosta dobro funkcionira. Ne želimo da komisija intervenira, e, mi iz Velike Britanije smo zadovoljni, ali ako druge zemlje žele slijediti naš dobar primjer, neka to tako rade. Što se tiče pedicista, 130 evo, e, smo sastojaka izgubili u posljednjih 13 godina. Ako ne budemo mogli koristiti GMO, e, onda ćemo morati koristiti pesticide je, a u protivnom bit ćemo svedeni na ekološku poljoprivredu, što će nećemo imati dovoljno toga svijesti. Oprostite, zeleni me prekidaju, moram dodatno vrijeme i povjereniće, molim vas dođete na istok Engleske da vidite tamo kako obrađujemo zemlju i da vidite da tamo imamo sve više problema i zbog toga, zbog ekološke poljoprivrede i e, moramo koristiti pesticide. A osim toga, zahvaljujući vašim zakonima na rijeci Temzi ima teškoća i e, zbog toga je 850 ljudi izgubilo posao. Dostao te dodatkowe e, Evo, gospodine Agnju, dobili ste nekoliko dodatnih sekundi. Na ovaj način su svi koordinatori imali priliku postaviti pitanja. Sada riječ dajem povjereniku Hoganu, čije odgovore očekujemo. Prije svega e, jako e, mi je drago što sam od nekih vas čuo. Po prvi puta e, smo povjerenika za poljoprivredu uključili u neke aspekte vezane za proračun i E, zaista moram reći da ste vi e, u Europskom parlamentu usvojili e, dio tih sve te sve što se odnosi na kvote. Prema tome ja to moram primjenjivati. Moj je zadatak da se praved, ispravno provode sve te mjere koje ste vi usvojili, a istovremeno time se mora na zadovoljavajući način upravljati. Moram reći svim koji su govorili o zeljenjavanju da da neće doći do odgode vi ste je e, usvojili tu politiku prije svega godinu dana. Jedino što ja mogu napraviti jest omogućiti da one mjere politike provedbe koje ćemo e, poduzeti da budu razumne. A e, sve se to treba raditi poznavajući dobro prave smjernice i te politike. Tu sam, mislim, bio vrlo jasan. A e, hoćemo, mi ćemo revidirati nakon godinu dana e, mjere koje se budu proveli. Informirat ćemo o tome i države članice i Europski parlament. Ja, od mene se ne može tražiti da odgodim politiku koja se još nije niti počela provoditi. Što se tiče mladih e, poljoprivrednika, moram čestitati talijanskom predsjedništvu da ih je stavio na prioritetno mjesto, a isto tako i e, oni su u e, Europskom parlamentu stavljeni kao prioritet i vrlo je dobro da imamo mladu generaciju poljoprivrednika koji su vrlo stručni. Naravno, trebalo je puno vremena to, ali ovo je prvi puta da zajednička poljoprivredna politika svjesno e, radi za mlade ljude. Jasno mi je da gospodin Des i gospodin De Castro su govorili o e, kaznenim bodovima za ozaljavanje. Ne, neće ih biti u prve dvije godine što ne znači da ljudi neće primjenjivati tu politiku. Ne, jednostavno neće biti e, kaznenih bodova e, u e, politici ozelenjavanja. Ali ona će postojati. Pitanje mlijeka vrlo je ozbiljno pitanje, a cijene jesu isto veliki problem. 5% E, proizvodnje neće bitno promijeniti situaciju za 2014. E, godinu. To je dakle e, bio iznos povećanja i ima mlijeko je roba kao i svaka druga. Mislim da nije dobro da ljudi se sada E, sjećaj sjećaju onoga što je bilo 2009. godine jer nismo u istoj vrsti <clears throat> problema. Kao što je rekao gospodin Nikolson, moramo vidjeti kakve instrumente imamo na raspolaganju i što možemo napraviti brzo, kakve mjere možemo brže donijeti. E, da e, čujem da su mnogi iz E, zastupnici izrazili zabrinutost po pitanju mlijeka i ja e, pazim na tom, a koristit ću one instrumente koje mi zajedničko tržište stavlja na raspolaganje. Htio bi da proizvođači e, se budu svjesni da je ukidanje mljekarskih kota, bilo to predviđeno već 2008. godine. Tada se to dogovorilo i e, Većina država članica pridržava se pravila i ne smijemo njima rati na štetu. Neki se e, ne pridržavaju i ne. Prema tome e, možda bismo mogli čak ustanoviti i neke taksu koja će biti onda visoka. Dakle, ja svakako želim surađivati s financijskim ustanovama u ovoj teškoj situaciji. Možda bi dio tih financijskih institucija moglo učiniti nešto kako bi poljoprivrednici i e, dalje mogli e, poslovati. Gospođa Diges govorila je o kvotama za mlijeka i da, nakratko će doći do pada cijena i E, prevrtljivosti tržišta. E, međutim, mi ćemo koristiti mjere kada gotovo bude nužno. Ja e, sam čuo od vas da i vi čekate moje prijedloge za pojednostavljivanje Ja sam očekivao od vas da napravite paket mjera. E, moram reći da sam ja došao ovamo i stavio na stol paket, onda biste, e, koji bi već bio gotov, onda biste vi meni pravili problema. U Njemačkoj i drugim zemljama e, poljoprivrednici trebaju biti dionici tog procesa, ali i u državama članicama sada ima e, e, puno ljudi iz e, glavne uprave za poljoprivredu koji se razumiju to i stručni su, imaju iskustva. Ja jednostavno znam da je potrebno zdravorazumski pristup i koristiti sva njihova znanja. Dakle, radi se o politikama koje su ranije usvojene meni je 2015. godina godina koju gdje moramo dati prioritet pojednostavnjivanju kako poljoprivrednicima tako i e, svim e, e, o velikim gospodarskim subjektima ovdje. Gospodine Agnju, ja sam me uvijek iznenađivalo ovo etiketiranje E, proizvoda u Velikoj Britaniji. E, što se tiče e, puno mlijeka, ja ne znam što da vam odgovorim o tim mliječnim proizvodima, odnosno mlijeku u Velikoj Britaniji i Irskoj. A što se tiče ekološke poljoprivrede, Moram reći da sam rekao da želim reći s gospodinom Heislingom e, kao izvjestiteljem i s izvjestiteljima u sjeni da napredujemo na tom prijedlogu. Ne vidim zašto bismo morali e, odbaciti baš sve što je napravljeno ove godine. Tri ili četiri zemlje su na vijeću izrazile zabrinutost nekim aspektima, a već sam radio sa nekim od tih zemalja E, ja ću sljedećeg tjedna ići u nizozemsku primjerice, ali bolje će biti ne da odbacimo prijedlog do kojeg sada došlo, bolje će biti da ga se poboljša. Spreman sam biti fleksibilan uz pomoć izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni iz ovog parlamenta E, koji su usvojili taj prijedlog, a otkako sam postao povjerenik, bolje sam shvatio što neke zemlje brine. Mislim da trebamo pokazati dobru volju. Jer ako se ne može, ako se smanji administrativno opterećenje i ako se usklade e, pravila, to će biti dobro za one koji rade u ekološkom sektoru. Bitno je znati što je zapravo znači E, ekološki sektor, e, ne smijemo ga uništiti. Radni program, e, program rada komisije će se usvojiti za sljedeća dva ili tri tjedna, a ja ću svako zalagati da na dnevnom redu za 2015. godinu se nađe ekološka poljoprivreda. Što se pak tiče šećera, ja e, i nekih e, posebnih tvrtki rado bih s vama o tome Posno sam porazgovarao gospodin e, Agnju, a isto tako i o ratarima. Ja ću rado ići i na istok Engleske, ali za sada prije Božića nemam vremena jer idem u Nizozemsku. me i gospodo, 30 se eh, članova odbora prijavilo da postavi pitanje. Svatko ima jednu minutu. Eh, ne morate biti posebno ljubazni i ne morate svakome reći da vam je drago da, da vidite povjerenika. To je jasno samo po sebi, gospođa eh, Rančarska Sija. Hvala. Evo, neću ponavljati pitanja koje su kolege već postavile. Htjela bih pitati nešto o pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama. Zanimalo bi me na koji način e, se mogu zaštititi osjetljivi sektori mesa, primjerice e, piletina i kakva je situacija u okviru tih pregovora, trgovinskih pregovora vezano za oznake porijekla. E, mi u Španjskoj imamo Riohu, Krijansu i Rezervu. A u Španjolskoj se to tako zove, drugim zemljama postoje ekvivalenti. Za nas je to vrlo važno. Možete li nam nešto reći o oznakama porijekla. A možete li nam isto tako reći nešto o podjeli voća u školama i hoće li i masline u to ući? to je dio e, zdrave prehrane. hvala vam što ste danas došli s nama. Eto, vrlo brzo shvatili ste što nas najviše brine, to je mljekarski sektor. Čuo sam vaš odgovor, žao mi je, bojim se da e, iako e, isto mislimo o situaciji koja je sada, ali na, ista rješenja za rješavanje krize u sljedećih nekoliko tjedana. Europski parlament je načinio prijedloge o reformi zajedničke poljoprivredne politike koje je odbačen na trijalogu između vijeća i parlamenta. Nadam se da će se ti prijedlozi revidirati. Ono što se krije iza mlijeka jeste E, e, i kriza govećeg mesa koja će sasvim sigurno se pojaviti nakon mljekarske krize. A što se tiče dugoročnih aspekata i zato zapravo postavljam pitanje Pogledajmo e, što treba napraviti sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Brazil i druge zemlje. Jako se situacija mijenja. A mnogi sada više nemaju tolike mehanizme reguliranja tržišta. Eto vidimo kako e, cijene e, mogu biti prevrtljive. Ja mislim da trebamo zaštititi poljoprivredu i zaštititi naš poljoprivredni model i radna mjesta vrlo je važno znati kada će se koji dijelovi reforme provoditi. Važno bi nam bilo da nam kažete e, što ćete i kada napraviti u budućoj reformi zajedničke poljoprivrede. Gospodin. Jako ste prekorašli vrijeme, gospodin Kužman. Možete vi bolje i brže? Samo dva pitanja. Dakle, prvo, e, Embargo e, koji se odnosi na Rusiju pogodio je sve poljoprivrednike, ne samo na one koji izvoze u Rusiju. Došlo je do pada cijena u Poljskoj e, između 30 do 70 posto, a kompenzacija naknada ide samo onima koji uništavaju svoje usjeve ili ih daju E, u e, dobrotvorne svrhe. Možete li zamisliti, neko, zamisliti neke druge vrste nadoknada koje bi se primjenjivale u sljedećim godinama? Nadalje imamo taj sad jedan e, Eh, mali paket za mlijeko za Baltičke zemlje i Finsku, samo četiri države, a Poljska je pretrpjela eh, upravo zbog ruskog embarga jednako koliko i te zemlje. Pad eh, u cijeni mlijeka u prosjeku bio je otprilike 20%, ali Poljska nije u tom paketu. Zašto? Gospodina Palsen, gospođa Palsen. Predsjedniče, eto vrlo, vrlo kratko pitanje. Povjerenik puno govori o inovacijama, razvoju, pojednostavnjenju i tako dalje. U ožujku ove godine usvojeno je izvješće na vlastitu inicijativu o transformaciji i rastu. Možete li nam nešto reći o tome? Može li Europska komisija sudjelovati u e, suradnji sa poljoprivrednicima i sa prerađivačkom industrijom i znanstvenim institutima u Europi? Velik broj ljudi tamo rade. A što komisija o tome misli? Da, moram e, vam reći sljedeće. Kada smo na terenu, kada smo u našim izbornim jedinicama, e, teško je naći programa od drugog stupa kao i među vlastima koji upravljaju prvim e, stupom jednostavno teško prepoznajemo politike koje smo ovdje izglasali. Zaista mislimo da je vrlo važno da vi imate velik utjecaj u kolegiju povjerenika i da budete e, jači e, u odnosu na druge glavne uprave koji dolaze i malo potkradaju poljoprivredu. To je kao neka vrsta kukavićeg jaja i zaista vas molim podržite to da se politika koju smo mi izglasali stvarno i primjenjuje, a ne da se primjenjuje neka druga politika. Hvala gospođo Dodds. Zahvaljujem povjerenče. Slažem se sa većinom onoga što ste rekli i posebice ove vezi između poljoprivrede i rasta gospodarstva i radnih mjesta. E, Mlječni, e, e, mlječne farme će biti u Irskoj razočarane onime što ste rekli. Jer vi kažete da su problemi u mliječnom sektoru nešto što se može riješiti, a u Sjevernoj Irskoj proizvođači već proizvode ispod cijene proizvodnje E, većina toga se prodaje na tržištu roba i to tržište je jako palo kao što smo vidjeli. Sada su nam potrebne hitne intervencije i aktivnosti. Cijena je e, nije povezana, e, zastarjela i nije povezana sa troškovima proizvodnje na farmama mlijeka, a naznake su da će se ova nesigurnost cijena nastaviti do trećeg kvartala ove godine, a još će se i pogoršati situacija e, u zadnjem kvartalu. Je li komisija i barem djelomično otvorena ideji e, pristupu liberalizacije tržišta u ovom smislu? Hvala. Hvala. Gospodin Branan, minutu. Dobro je poznato da je na poljoprivredu utječu klimatske promjene, ali istina je i obrnuto. Poljoprivreda doprinosi promjenama klime, odgovorne za više od 9% emisija za stakleničkih plinova u Europskoj uniji. A sada zemlje članice za sada vrlo malo čine po tom pitanju. E, trenutni paket za klimu i energiju govori samo dvoje ove odluke o podjeli i raspodjeli napora, ali e, prioriteti zemalja članica su u drugim sektorima u poljoprivredi gotovo ništa. Pa hoće li komisija osigurati da sve emisije iz poljoprivrede u EU e, budu uzete u obzir na učinkovit način i da se smanjuju zemljama članicama u okvinu klimatskog i energetskog paketa za 2020. I smatra li komisija da održivi e, po E, povećanje šuma u Europi nešto što bi moglo pomoći u tom smislu i e, ublažiti klimatske promjene. Zahvaljujem. Hvala gospodin Kati. Čestitam na <laughs> E, imenovanju. Nadam se da vam ne nedostaje politika u Irskoj previše. Ako vas to imalo tješi, niste zaboravljeni i zapravo 10. E, e, prosinca <laughs> će se dogoditi, se održati skup u Irskoj koji bi vas zanimao. Dakle, evo sada jedno pitanje koje se već pojavljivalo dakle pitanje inspekcija na farmama znači znamo da moramo osigurati zadovoljstvo potrošača i da se e, hrana koja se proizvodi u Europskoj uniji proizvodi na najvišem mogućem standardu i naravno za to su nam potrebni e, propisi inspekcije. Ali mnogi poljoprivrednici nam svakodnevno i svakotjedno govore da je ovaj proces pretjerano administratiziran, E, da su inspektori neprijatelji koji hvataju i ganjaju i mislim imate li neki plan koji će pokrenuti proces konzultacija kako bi se e, ovaj proces e, inspekcija učinio više fer i transparentnim u očima proizvođača farmera i potrošača Hvala. E, Megines, gospođa Megines, zahvaljam e, predsjedniče i komisija. Možete li pojasniti na ovaj zakon o super, e, o ovom dodatnim uplatama Eh, od strane poljoprivrednika u ovom teškim vremenima. Možete li to pojasniti? Eh, I žao mi evo što sam ponovno na nacionalnom pitanju uz ovaj zakon, ali niz pitanja eh, su se odnosilo planu rolnog razvoja, a jedan se odnosi na Irsku e, za ovo zajedničko zemljišta Communities, mislim e, što je s ovih 51%. Možete li to objasniti? Jer to brine puno poljoprivrednika u Irskoj, jer je to jako bitno. A posljednje što se tiče ovih e, britanskih i irskih poljoprivrednika nas brinu brige svih poljoprivrednika i mislim da se moramo boriti za bolje cijene za sve poljoprivrednike bez obzira na nacionalnost Europske unije kako bismo imali e, održivu poljoprivredu. Gospodin Pove. Povjereniče, slušao sam vas. Nažalost, u onome što ste rekli nisam uočio nikakav projekat koji bi se nešto ostvarili. Govorili ste o restrukturiranju, eventualno o pojednostavnivanju. Koji projekat imate za sljedećih pet godina? Ne može se projekt za poljoprivredu zasnivati na pojednostavnivanju. Što će raditi poljoprivreda? Na koji način odgovoriti na krizu? Svi govorimo o krizi mljekarstva. Situacija će biti gora nego 2009. godine. Svi to znamo. A istovremeno, kažemo, odustajemo od mljekarskih kvota. Pa to nije u redu. Dakle, krizu ćemo morati, morat ćemo se s njome nositi. Kažete da moramo povećati izvoz, što znači da ćemo morati povećati uvoz. Što ćemo napraviti kada 300 tisuća tona e, govedine dođe iz Sjedinjenih američkih država? Pa to je ne znam koliko grla goveda koji će se morati zbog toga ubiti. 2015. godine održat će se sastanak na vrhu o klimi u Parizu. Vi jednostavno ne možete odgovoriti, niste u stanju odgovoriti e, onome što se pita gospodin Des i gospodin Castro. Zahvaljujem i zahvaljujem e, povjereniku što je s nama. Mnogo je toga rečeno o zelenjivanju, ali posebice me zanima jeste li spremni pogledati pakete ekvivalentnih mjera koje predlažu e, zemlje članice. A sada drugo pitanje. Prije par tjedana e, utvrdili smo da E, u tri zemlje članice postoji potencijal za razvoj ptiče gripe, iako nije ispalo da je to toliko ozbiljno kako izgleda, ali što se čini u Europskoj uniji kako bi se to spriječilo. Naime, bile su, bile su uvedene stroge mjere u Nizozemskoj Belgiji, a Belgija je zabranila uvoz neke robe, a to se zapravo ne bi trebalo događati na slobodnom tržištu. Dakle, što namjeravate učiniti kako biste riješili ovo narušavanje tržišta koje je tu proizvedeno? Gospodin uh, Hvala. Gospodin Dorfman. E, hvala. Kada govorimo o mlijeku, jasno je da u ovom trenu imamo problem sa konjukturom i to teške, ali E, imamo i strukturni problem e, izgleda jer e, čak i nedavno je čak rečeno da je ovaj istek kvota u teškim obradivim područjima će dovesti do velikih promjena u strukturi proizvodnje i upravo smo mi nešto izvještavali o tome šta se protiv toga može učiniti, a komisija nije učinila više manje ništa ovdje i sada zapravo u teškim područjima kao što su brdska područja doći će nakon e, isteka kvota do velikih promjena i pitam se e, ne bi li se do travnja recimo moglo još nešto učiniti hoće li se e, hoće li se umjesto toga e, poljoprivrednike u tim područjima jednostavno poticati da ništa ne proizvode više Zahvaljujem. Dakle, što se tiče ovog programa školskog mlijeka i voća u školama, e, to je nešto što o čemu sam htio nešto reći. Naime, ne vjerujem da je dobro da ova dva programa e, se međusobno spoje, e, a mislim da nije niti dobro da se sada tu uključuju i drugi proizvodi, pa šta sad još i ogurti, kefiri, što bi se sve moglo tu predložiti da se tu uključuju u ovaj program. To mi se ne čini dobrim. I stoga želim pitati što vi mislite o tome i kako e, mislite da bi taj program trebao izgledati u budućnosti? Zahvaljujem. Gospođa Aguilar. Zahvaljujem. E, Želio bih e, postaviti pitanje povjereniku, specifično pitanje Ruskenberg je utjecao na sektor mlijeka, voće i povrće i žela bih e, nešto više znati o sadržaju ovog e, e, sporazuma koji će se implementirati do 31. prosinca. Naime, čini se da politička situacija još uvijek nije riješena. Ako se ova situacija nastavi i tranzicijske mjere E, proteknu, koje će se to aktivnosti poduzeti. Također želim reći da je potpora za mlade poljoprivrednike ključna i također da se moramo pozabaviti cijelim pitanjem lanca hrane i osigurati da bilo koje mjere koje poduzmemo doista budu odgovarajuće mjere. Litra mlijeka je 47 centi u Kordobi, znači od kuda ja dolazim, a to ne može biti održiva cijena. Gospodin Flanagan. Dobar dan i čestitam na novom poslu povjereniče i imenovanju. E, siguran sam, kao što smo već čuli, postoje ovdje zabrinutosti o tome kako će se provoditi ozelenjivanje, posebice E, s ovim historijskim načinom plaćanja u Irskoj gdje će neki poljoprivrednici dobivati 300 eura po hektaru za ozelenjivanje, a neki samo 30. Znači, postoji velika opasnost s ovim sustavom da će na kraju krajeva ispasti. Ako neko to može sa 30, zašto onda ne bi svi radili tri, za 30 100 e, eura. Naime, mislite li da će Irska e, izgubiti dio novaca ako se nastavi s ovim sustavom? A nadalje što se tiče mliječnog sektora, mljekarskog sektora. Naravno, intervencija e, je nešto što će trebati e, uzeti u obzir, ali dugoročno gledano imamo e, kontinuirano visoke troškove u ovom području e, energija, voda, hrana za životinje. Što ćete učiniti da se, na primjer, pomogne poljoprivrednicima kod e, anaerobne e, digestije i tako dalje, kako bi sve to postalo održivije. Ali neke stvari se mogu učiniti, neke stvari koje su predvidive, a druge koje su nepredvidive i manje predvidive, to je druga stvar. Gospođa Kanjeta predsjedniče povjereniče. E, želim reći da vi svakako znadete da Europski parlament e, e, upravo podupirao vas pred vijećem za ovaj višak od koje je sačuvan u novom prijedlogu budžeta za budžet opće uprave Agri koje će se moći koristiti za krize. I E, dobro, poljoprivrednici su zahvalni za onih 23 milijuna eura za mliječni sektor, ali znadete, će također da će to pomoći samo preživljavanju nekoliko mjeseci, a mi možemo preživjeti, moramo preživjeti do 1. travnja kada će mlječ kvote za mlijeko biti uniš, e, ukinute. Možemo li se nadati e, više potpore u prvoj polovici 2015. Zahvaljujem. Gospodin Rope. Zahvaljujem. Želim se zahvaliti u ime e, litanskih poljoprivrednika i baltičkih poljoprivrednika na brzoj odluci e, barem dio onoga što se izgubilo e, što smo izgubili zbog ruskog embarga i to je svakako bila u velikoj mjeri politička odluka odnosno većina pogođenih zemalja nije ostavljena na cjedilu. To je bila jedna vrsta mjere solidarnosti koje je ljudima u ovim zemljama dala nadu, ali to svejedno nije dovoljno. I bilo je rečeno da otprilike 200 milijuna eura će se staviti na raspolaganje e, za otvaranje novih tržišta, ali to se mora brzo učiniti jer naši poljoprivrednici e, će trebati potporu sa tih 200 milijuna eura za nova tržišta u sljedećim godinama. Gospodin Kenoski. Zahvaljujem. Povjereniče. 700 tisuća tona jabuka leži u skladištima u Poljskoj, a nešto od toga ide u Aziju, ali otprilike 500 do 600 tisuća tona u prošlosti prodavalo se Rusiji između siječnja i lipnja. Što ćemo po tom pitanju učiniti? i sada kad govorimo o, kazn, o kaznama za prekršenje kvota, znamo koji su propisi, ali sjetimo se 2002. kada je deset zemalja pregovaralo o kvotama, plan je bio da se 2007. ukinu kvote, a 2003. bez nas donesena je odluka da se kvote protegnuo na 2015. I poljski su poljoprivrednici znali da će morati plaćati globe, ali nisu znali e, da će doći do ruskog embarga i sada su zbog toga pred stečajem, pred bakrotom. Molim vašu potporu za njih. Sada, gospođe Mili. Povjereniče vi ste prije bili ministar e, okoliša, a sada želim govoriti o jednoj drugoj temi. Sutra će se e, voditi e, sastušanje u Enviju o uredbi neki. I sad pitam se imate li ovdje utjecaj da se svuda primjenjuju ista mjerila i to usporediva mjeriva u europskim državama. Za Njemačku bi to značilo da od 2030. E, 39% smanjenja e, amonijaka i e, drugih plinova u poljoprivredi, a to jednostavno nije moguće postići. To bi učinilo za nas, to bi nastavilo pred nerješive probleme. Nadalje, šuma je ključan drugi dio uz poljoprivredu i tu sada upravo izrađujemo jedan program i želimo znati može li e, te li shvatiti da mi e, e, jednostavno ne želimo pristati na kaskadno korištenje? Hvala. Gospođa Petir predsjedniče gospodine povjereniče vi ste evo dokazali da ste povjerenik koji izvršava svoja obećanja sudeći po mjerama koje ste uveli za mlade poljoprivrednike. vjerujem da ćete izvršiti obećanje da ćete posjetiti sve zemlje članice. ja dolazim iz hrvatske i pozivam vas da posjetite hrvatsku jer mi se čini da će vaša zauzetost i moja zauzetost dati poticaj našem ministru poljoprivrede koji nije zauzet za poljoprivrednike da se konačno e, pokrene jer nažalost događa se da se u hrvatskoj ne provode mjere koje europska komisija e, propiše pa je tako naš ministar poljoprivrede zaboravio poslati zahtjev za obeštećenje poljoprivrednika proizvođača e, mandarina i jabuka koji su oštećeni zbog ruskog embarga ujedno zanemario je primjedbe komisije i stručnjaka te je izradio vrlo loš program ruralnog razvoja na koji je dobio evo upravo od gospodina pleve 377 e, primjedbi. ove godine smo zbog njegovog nemara izgubili 50 milijuna eura a prijeti nam da sljedeće godine izgubimo 320 milijuna eura. zanima me da li ćete uspostaviti mehanizme kontrole e, država članica u provedbi mjera e, koje propisuje europska komisija? hvala lijepo. Pan, pan jedna minuta, bardzo proszę o przestrzeganie czasu. Oui, monsieur le commissaire, je souhaite dénoncer. Gospodin Fero ima reč. Da, ja ovdje želim razotkriti zasljepljenost um, Europske komisije, jer um, zajednička poljoprivredna politika od 2014. do 2020. godinu nije primjerena i Je da se o njoj puno razgovaralo i dogovaralo, ali zapravo nitko e, od velikih čimbenika jednostavno ne žele to. Većina sila sa njihovim novim zakonom, recimo SAD, pokušava povećati proizvodnju i zaštititi vlastite poljoprivrednike. Mi bismo morali zaštititi naše poljoprivrednike zbog toga što cijene proizvodnih proizvoda padaju. Evo vidite što se događa u mljekarstvu a i u drugim sektorima je situacija zabrinjavajuća. Europska unija mora e, izdvojiti dovoljno sredstava da se taj problem riješi. U protivnom će propasti sektor mljekarstva. Zašto vi insistirate na provođenju jedne politike koja može samo dovesti do katastrofe? Gospodin Buda. Hvala lijepo. Predsjedniče, hvala lijepo povjereniče. Znam e, da nas mlijeko jednostavno izluđuje rumunjski proizvođači govore o očajno niskim cijenama mlijeka, prisiljeni su prodavati e, po cijeni koja ne pokriva čak ni troškove proizvodnje. Razumijem i shvatio sam da slični problemi postoje i u Njemačkoj. Dakle, riječ je o ozbiljnom problemu prije nego što se riješimo kvota. Što ćete učiniti? Imate li kakvih planova da skrenete e, preusmjerite proizvođače mlijeka na proizvodnju mesa, u suprotnom imat ćemo e, plimni val mlijeka u EU. uniji. Gospodin Sebastian. Ne, u tom slučaju gospođa Hazekam. Hvala lijepa na vašem izlaganju, povjereniče. Tisuće životinja drži se u intenzivnom načinu i sustavu proizvodnje u užasnim uvjetima, a vi o tome niste ništa rekli, ništa dakle o dobrobiti životinja. To je nekada bilo važno pitanje za poljoprivredu, odnosno za povjerenika za poljoprivredu, pretpostavljam da i za vas. Stoga vas molim da podijelite s nama vaše planove. Govorili ste o pojednostavljenju zakonodavstva, to je druga točka, dakle manje birokratiziranosti, no za neke životinje nema nikakvih predviđenih mjera, odnosno zakonodavstva. Ne postoji ništa što bi se odnosilo na e, uzgoj zečeva. Uh, planirate li išta u tom području? A odvojeno pitanje e, je naravno guš, pa štete od guši jetre. Znamo kako se to proizvodi, znamo kako se hrane te guske. I to je osobito aktualna tema danas u vrijeme božićnih praznika. Dakle, e, što mislite učiniti da to uredite ili idealno bi bilo naravno da se takva praksa izabrane. Hvala. Sljedeća govornica je gospođa Šrojer. U, dakle, u Nizozemskoj nas brine cijena mlijeka, no osobito nas e, brine ptičja gripa ovog trenutka. Što ćete učiniti, povjereniče? E, veliki broj obitelji koje su pretrpjele veliku štetu zbog e, epidemije ptiće gripe, čak i ako kažemo da je pod kontrolom. Sljedeće tjedna, dakle, dolazite u Nizozemsku, sastaćete se s našim državnim tajnikom. Postavili smo pitanja u Nizozemskom parlamentu i željeli bismo znati koje su vaše namjere u vezi s bolestima životinja općenito, ne samo dakle o ptičoj gripi, već o različitim drugim bolestima koje mogu utjecati na svinje i druge životinje. Ljudi se doista boje kada čuju za te e, bolesti životinja i potpuno su e, obuzeti panikom kao potrošači i to predstavlja prijetnju našem sektoru. Molim vaš komentar. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Mojčan, gospođo Mojčan. E, povjereniče, dobili ste pisao s potpisom četiri osobe gdje se tražilo da se krene sa screeningom, e, odnosno da se uopće ne krene sa screeningom. I mislim da ćete u nekoliko e, sljedećih tjedana dobiti također zahtjev da ostane prvi stup za sve poljoprivrednike, ali samo ako ćemo imati ozelenjivanje, jer bez ozelenjivanja to u prvom stupu neće moći opstati. A nadalje, e, znadete li sljedeću temu, znači e, Njemačka kaže kada će doći do TTIP-a, doći će do sukoba u e, označavanju e, određenih proizvoda koji se temelje na gmo Znači, molim zato da e, ako vam dostavim taj dokument da nam dadete svoje mišljenje o tome što će se dogoditi s tim označavanjem. Hvala. Hvala lijepo. Gospođa Ribeiro je sljedeća. E Zahvaljujem. E, zapravo cijena mlijeka pada sve više i više, poljoprivrednici dobivaju sve manje i manje za litru mlijeka, sve, sve gora situacija. Situacija je gora nego 2009. E, I to e, jasno. I još jednu stvar želim reći. Ovo je zabrana. Embargo je jasno pokazao da mi uopće nemamo kapacitete u Europe, u Europi za bavljanje prekomjernom proizvodnjom i viškom proizvodnja, a ono što imamo je i neučinkovitost. Tog će nam doista biti potrebni odgovarajući propisi za sektor mlijeka kao što se razgovaralo po proteklih mjeseci. I na kraju molim vas povjereniče, dođite k nama na Azure, autonomne regije Azure. Mi smo periferna regija i pogledajte malo što ovdje moraju sve trpiti poljoprivrednici. I također moramo govoriti i o još jednom pitanju, a to je što će biti dalje sa ovim novim propisima koje nosi komisija. Zahvaljujem e, povjerenče, što ste došli i što ste nam se stavili na raspolaganje. Samo jedno pitanje odnosi se na mlijeko. Dakle, neke kolege već su govorili o ovoj temi i to pokazuje koliko je ta tema i važna za Europu. I to posebice e, je bitno pitanje neproduljivanja kvota, iz čega će proizaći da će neki biti u boljem položaju, a neki u lošijem položaju. A mi u politici imamo odgovornost da uzmemo u obzir negativne utjecaje nekih odluka, jer često se događa upravo tako da, će se, da se nešto kaže, a onda se učini nešto sasvim drugo. Dakle, povjereniće, koje na umu imate mehanizme da se ovdje po ovom pitanju nešto učini? Jer doista je činjenica da će neki poljoprivrednici morati zatvoriti vrata i to će biti posebice teško tamo u onim regijama gdje zapravo nema drugih alternativa da čovjek ekonomski preživi. Hvala lijepo predsjedniče, povjereniče. Uz dakle velike promjene u cijeni mlijeka. Jasno je da proizvođači nisu ti koji zarađuju, već prerađivači mlijeka. Ukidanjem kvota za mlijeko 2015. godine došli smo u situaciju kada e, ih moramo nečime zamijeniti kako bismo zajamčili ravnotežu između proizvođača i maloprodajnog sektora. Koji je odgovor komisije na to? Hvala lijepo, gospodin Smith. Hvala lijepo. Suosjećam donekle s povjerenikom, jer ovo postaje test izdržljivosti, ako ne i test inteligencije za njega. Smijem li predložiti da pogledamo koliko su uopće učinkovite ovakve sesije. 31 jednominutnih govora mislim da nam jednostavno ne omogućuje da se pozabavimo jednom temom temeljito, a kamoli iskreno. Dakle, uz taj kaveat Evo, ja ću vam poslati e, izvješće koje su irski stručnjaci napravili o e, zapravo pojednostavljenju, a poslat ću ga i ostalima da vidite e, što će povjerenik učiniti e, kako bi ispunio riječ koju nam je dao u smislu pojednostavljenja, kojem eto tako rijetko svjedočimo. Hvala. Odlično, veselimo se tome. Gospodin Rebega, e, hvala lijepo predsjedniče, hvala povjereniče. Dakle, povjereniče, obećali ste Evo ovdje sam, mašem vam. Dakle, obećali ste da nećete ostaviti proizvođače na suhom. Što ćete učiniti kako biste ublažili dinamičnost cijena na tržištu mlijeka nakon ukidanja kvota? Možda ako nastavimo postavljati ovo pitanje, jednom i dobijemo odgovor. Zatim, poljoprivrednici ne mogu prodati svoje proizvode. Koje su to mjere koje će se poduzeti da bi ih se obeštetilo? I koji su to prioriteti koje ćete dati lokalnoj e, proizvodnji, poljoprivrednoj proizvodnji? Hvala. Pan Hvala lijepo, gospodin Des za kraj. E, zahvaljujem. Dakle, rekli ste da će u sljedeće dvije godine neće biti sankcija za greening, e, za ozelenjivanje. Je li to usklađeno sa revizorskim sudom? Dakle, ova izjava. Hvala. Bardzo dziękuję. Dobro, hvala vam lijepa. Evo, dopustite da objavim da je 40 e, članova odbora se javilo za riječ. Dakle, nikome nismo uskratili mogućnost da izjasni i da postavi pitanje. Zahvaljujem što ste bili brzi i sada dajem riječ povjereniku. Ne znam kako će odgovoriti, ali evo, pokušajte. A to je sudbina povjerenika. Dakle, bilo je mnogo pitanja, neka su međusobno slična, no daću sve o sebe da ih prođem sve. Što se tiče govedine, kao prvo Mislim da je, postoji veliki problem kad je riječ o nepredvidljivosti. E, između 2013. i 2014. došlo do porasta za 23% našeg izvoza i smatram da možemo učiniti mnogo više s obzirom na mogućnosti na tržištu govedine i na taj način osiguramo dodatnu, e, da zapravo uložimo više u promicanje. Svjesni smo e, pregovora o slobodnoj trgovini, osobito sa SAD-om, to je osjetljivo pitanje za Europsku uniju tu su standardi važno pitanje, kao što ste i sami više puta isticali i vrlo sam svjestan toga i u na, uvodnim napomenama sam rekao da nećemo standarde e, žrtvovati radi ugovora o slobodnoj trgovini. Što se tiče mlijeka, prolazimo kroz e, ozbiljne promjene zbog pravila koja smo postavili, politike koju smo usvojili još 2008. a to je ukidanje kvota do 2015, u 2015. Zbog klimatskih uvjeta u određenim, u nekim zemljama došlo je do porasta od 5% u obojmu proizvodnje mlijeka. To će naravno imati utjecaj Kao što naravno svi ekonomisti znaju, cijena će i dalje biti dinamična, odnosno mijenjati se, nepredvidiva. Prosječna cijena mlijeka litre u Europi je oko 30 centi. Nismo ni u kakvoj velikoj krizi za sada, zapravo se nalazimo na kraju razdoblja kada je cijena bila vrlo visoka, a kada govorimo o cijeni proizvodnja, cijeni, u, cijeni uvoza, s druge strane imamo e, veliko sniženje cijena nafte pa bismo možda trebali vidjeti kako da smanjimo e, cijenu uvoza i da budemo zapravo da, da, da zajamčimo da će te uštede zbog niske cijene nafte doći do samih proizvođača u smislu nižih troškova proizvodnje to je nešto što e, želim i nadam se da će i cijenjeni zastupnici uzeti u obzir E, mlijeko imamo dakle e, dovoljno alata e, s obzirom na uredbu o jedinstvenoj tržišnoj organizaciji dakle da se pozabavimo tim nepravilnostima i postavlja se pitanje zašto nismo intervenirali ranije možda no mi to činimo mi reagiramo na rusku zabranu Postoje naravno države članice koje su pretrpile veću štetu, spomenuta je Poljska, došlo je do 25% pada e, u izvoza i mi sve te brojke dobivamo od država članica. No bilo je isto tako i e, pada cijene 7,2%, zatim u 22% u Estoniji, 20,3% u Latviji i isto tako preko 20% u prosjeku. Dakle, reagiramo e, i pokušavamo pomoći državama koje su u teškoj situaciji s obzirom na proračun, koje imaju malo novca, kako bismo se solidarizirali s njima. No, još uvijek nismo e, finalizirali mjeru usmjerenu na Finsku, gdje e, želimo pokazati kako ćemo obraniti tu odluku e, da ih podupremo. Jučer je cijena pala za jedan cent po pinti, odnosno dakle za pola litre. No istom tržištu je došlo do porasta cijene vrhnja i maslaca. No kad je riječ o mlijeku, Sigurno će biti nepredvidljivosti u kratkom roku, no mi ćemo to pratiti, postoje mehanizmi koje možemo iskoristiti. No nemojmo zasad zazivati krizu koja još nije na pomalu. Imamo problem sa ruskom zabranom i to rješavamo, imamo problem sa dakle, voćem i povrćem i tu pokušavamo poduzeti e, mjere e, usmjerene na taj sektor. Što se tiče pregovora sa SAD-om o TTIP, TTIP-u, spomenuo sam nekoliko puta da ću braniti poljoprivredu u kontekstu tih pregovora. U njima ću sudjelovati kao povjerenik za poljoprivredu i veselim se što ću surađivati s povjerenikom Elstromom kako bismo dobili uravnotežen dobar e, deal, sporazum. Naši standardi nisu nešto o čemu smo spremni pregovarati i TTIP neće dovesti do potpune liberalizacije i imat ću na umu i držat ću se onoga što sam ranije rekao. Znam da je važno da povjerenik Melstrom, e, e, povjerenica e, zapravo kaže točno koje su to stajališta koja branimo, pozicije koje branimo, ona će to sigurno uskoro učiniti, no naravno pregovori su osjetljivi. Kao što sam kao što je gospođa Garcia rekla, moramo osigurati da paralelizam između različitih tema u pregovorima je zaštićen, dakle pristup tržištu, regulatorni okvir, da se sve to uzme u obzir na jedan uravnoteženi način. Na početku e, sam čuo pitanje o homonadžu u Irskoj. Dakle, e, službe komisije analiziraju prijedlog zasada i u pregovorima smo i s irskim vlastima i reagirat ćemo na njihovo pismo. Shvatio sam da je nacrt prijedloga pre, koji predviđa pristup programu da zapravo da predviđa isto tako i zajednički program e, upravljanja zajednički koji je potrebno usvojiti s obzirom i ta vrijedna zemlja doista može dati veliki doprinos bioraznolikosti. To želimo, dakle, taj sporazum želimo vidjeti uključen u e, svaki budući program za zaštitu okoliša i osigurati i potaknuti zapravo e, proizvođače, poljoprivrednike da se prijave i podnesu zahtjeve za financiranjem koji su dostupni pod ovim programom. Konkretno kad je riječ o irskoj zabrani, e, ruskoj zabrani, ispričavam se, voće povrće, osobito sam e, imao na umu što je poljski zastupnik rekao. Dakle, 87% zahtjeva je došlo, e, kad je riječ o voću i povrću, iz Poljske no zapravo su povukli mnogo manje od onog novca koje im je odobren, samo 8%, pa ne znam što se u međuvremenu dogodilo, gdje je nestao taj veliki broj poljoprivrednika koji su stajali iza svih tih e, zahtjeva za obeštećenjem. No, isto tako imamo još drugi zahtjev Poljaka, znači za voće povr za jabuke 36 tisuća tona, e, povučeni su dakle zajedno sa e, kruškama sa tržišta i znam da to nije riješilo problem, da postoji i dalje problem s jabukama u nekim državama članicama, uključujući Poljsku, još uvijek gledamo kako možemo pomoći riješiti e, to pitanje, osobito u Poljskoj. Što se tiče ptičje gripe, komisija je usvojila tri odluke žurne za Njemačku, Nizozemsku i Ujedinjenu kraljevinu da se, da se definiraju e, područja koja će biti strogo pod veterinarskom kontrolom i mjere prema e, europskom zakonodavstvu koje je e, potrebno poduzeti kako bi se e, zapravo suzbilo i stavilo pod kontrolu taj osobito visoko patogeni virus ptiče gripe. Mjere su dakle izlučivanje e, životinja, peradi, e, sanitacija područja, odnosno objekata i tako dalje. E, u ovome sudjeluju i iz ovoga su svjesne naših mjera koje poduzimamo i međunarodne organizacije. Nadam se da će funkcionirati, Na svakako pratit ćemo njihovu učinkovitost i o tome ću vas izvijestiti kada budem u četvrtak u Nizozemskoj, nakon što oba, posjetim Nizozemsku, jer je ona osobito bila pogođena ovom najnovijom pojavom ptiče gripe. Što se tiče kvote i mlijeka na Azorskim otocima i općenito kad je riječ o ukidanju kvota za mlijeko, to je nešto što se stalno javlja u našim razgovorima. Ne možemo promijeniti pravila na pola utakmice. 2008. je donešena odluka o pravilima. Većina država članica je zapravo e, poštovala ta pravila. No, imamo tešku situaciju u nekim državama članicama ovog trenutka zato što su već unaprijed ukalkulirali ukidanje kvota, pa su možda malo e, povećali kapacitete, stavili e, nešto veći broj životinja, e, nabavili nove životinje kako bi bili spremni za taj trenutak kad se kvote ukinu poljoprivrednici su donijeli odluku da nastave e, sa svojim poslovanjem. I sada je potrebno poduzeti mjere e, dakle u punoj svijesti da neće biti promjene e, pravila potrebno je poduzeti mjere na razini poljoprivrednika i na razini država članica. Osobito što se tiče Azora napravit ćemo reviziju programa koji se provodi da vidimo kako se može riješiti taj konkretan problem koji ste spomenuli. Privukli su mi pozornost da postoje specifični uvjeti na Azorskim otocima, no možda će programi restrukturiranja inovacije se pokazati tu od koristi. Program mlijeka za škole je spomenut, to je tema eh, o kojoj je govorio izvjestitelj. Radni program još nije završen za 2015. i 16. prosinca ćemo to učiniti i to će biti moj prioritet eh, pred kolegijem povjerenika. Ta ćemo vidjeti zapravo hoćemo li uspjeti uvrstiti program lijeka za škole u to. Mislim da program nećemo širiti jer imamo ograničeni proračun, a ove pričuve za krizu o kojima smo ranije govorili, želim ih zaštititi i izmjene e, iz 15. E, listopada nisu, to pismo nije bilo zapravo, bilo jako korisno u tom smislu taj instrument dakle će nam ostati e, i moći ćemo ga iskoristiti u 2015. 2015. I naravno pobrinut ću se zajedno sa povjerenikom za proračun da e, nam ostane na raspolaganju. Upravo zbog onih e, razloga o kojima smo govorili, a to je nepredvidljivost i promjene na tržištu koje će biti rezultat ne poljoprivrednih mjera već političkih odluka. Dakle, mi ćemo e, morati nešto učiniti u vezi s time i to će nam biti alat kojim ćemo to učiniti. Tijek... I siguran sam e, da ćemo u tom e, smislu naći na razumijevanje. Što se tiče što se tiče programa ruralnog razvoja, moram reći da je, su pregovori dogovoreni u lipnju, a da ništa nije počelo prije e, srpnja. Moram reći da će ovaj problem se neće naravno odnosti na sve zemlje u istoj mjeri i od sada pa do, odnosno 1. siječnja pa do svibnja svi će ti programi biti odobreni. Vezano za te programe mislim da će se usvojiti nacionalni okviri, ali postojeće i regionalna dimenzija. Postoji e, puno programa e, za e, razvoj, na primjer u zemlji kao što je Francuska, koji se na različiti način primjenjuju različitim dijelovima Francuske. A što se tiče nacionalne razine, mi se nadamo da će Francuska o tim regionalnim programima vrlo brzo dati povratne informacije komisiji. Kada imate e, programe e, kao takve, e, mora se puno raditi u svim zemljama članicama kako ćemo dobiti u komisiji povratnu informaciju do svibnja 2015. godine. Što se tiče klimatskih promjena, E, očekujem zaista izvješće ovog odbora o šumarstvu i e, želim e, to zaprimiti u komisiji što je prije moguće kako bismo radili na strategiji za šume u Europskoj uniji. A naravno klimatske promjene su zaista od izuzetne važnosti zaista je e, vrlo važno e, razriješiti e, taj problem emisija i poljoprivreda mora u tome sudjelovati, ali naravno treba se uspostaviti nužna ravnoteža sa sigurnost opskrbom hranom. Nisam uspio odgovoriti gospodinu Kartiju vezano za inspekcije i e, to je također odgovor i gospodinu Desu. Inspekcije su zaista e, bitne, i, ali moramo pojednostavniti od 2015. godine. E, ja e, vam preporučam da dobro proučite ono što kažu korisnici svega e, ovog sustava kako bismo to mogli poboljšati. E, znam predsjedavajući e, da vi imate sada i drugi program, ali što se već rekao za ozelenjavanje i za revizorski sud revizorski sud zna o čemu se radi. Mi ćemo davati isplate, a neki koji su e, primili te e, izjave neće se zapravo primjenjivati e, penali o onima koji to ne budu ispravno radili u prve dvije godine. Hvala lijepa. Jasno mi je da niste mogli odgovoriti detaljno na sva pitanja. Povjereniče, izvjesno je da ćete vi donijeti neke vrlo smijone odluke o mlijeku, o ruskom embargu, o e, tih tipu. Vi e, zaista ostavljate dojam karizmatičnog povjerenika. Ulažemo u vas puno nade. Želim vam sve najbolje za sljedeću godinu i svima želim ugodne božićne blagdane i sretnu novu godinu. Nova će godina biti vrlo složena. Nadam se da ćemo izvrsno surađivati s Europskom komisijom, glavnom upravom za poljoprivredu E, s nama je ovdje i predsjedavajući Kopa Kožeka, e, kojem se zaista zahvaljujem i želim mu sve najbolje. Povjereniće, evo još jednom, pred nama je težak put, međutim mislim da će sljedećih pet godina uroditi plodom. Za slučaj da se nitko ne javlja da još nešto kaže, ja pod ovim podrazumijevam i da su usvojene preporuke e, koordinatora. Sutra se naš odbor neće sastati. E, radujem se sljedećem sastanku koji ćemo imati. A sada vas sve pozivam na e, mali domjenak. Zahvaljujem se također i prevoditeljima. Hvala vam i želim vam sve najbolje.